So, welcome uh, Pozdravljamo vas na poslijepodnevnom zasjedanju našeg odbora, te vas lijepo molim da e, se koncentriramo, prekidemo razgovore, imamo još dosta posla danas i e, idemo dalje po programu. Prva stvar koju vidimo je 11. točka dnevnog E, reda, a to je e, razmatranje Europske strategije za mobilnost s niskom razinom emisija e, i izvjestitelj Damjano je danas naš prvi poslijepodnevni govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je reakcija parlamenta na komunikaciju komisije vezano uz europsku strategiju za mobilnost s niskom razinom emisije. I svatko je odgovoran za vlastiti dio, dakle odbor TRAN i ENVI prema članku 54. poslovnika. Mobilnost s niskom razinom emisije je vrlo važna sastavnica prilikom tranzicije novom modelu koji je naš cilj kružno gospodarstvo sa niskom razinom emisije CO2. To je Europe potrebno kako bi ostala konkurentna, kako bi stvarala nova radna i dobra radna mjesta i kako bi zadovoljila sve potrebe za mobilnošću ljudi i roba. Izazov s kojim smo sada suočeni jest sljedeći. Potrebno je sada definirati konkretne nove mjere kako bi razvili E, transportne mreže sa niskim razinama emisije na globalnoj i europskoj razini, a ne smijemo ni zaboraviti da promet danas čini jednu četvrtinu e, emisija stakleničkih plinova u Europi i to je glavni uzrok onečišćenja naše atmosfere. Cilj koji smo se zadali je jasan, dakle do polovice ovog stoljeća želimo e, sniziti emisije iz sektora prometa i to ispod 60% u usporedbi sa 1990. godinom i zatim progresivno želimo se približavati vrijednosti nula. To je vrlo kompleksna, sporna tema i e, ja sam se to morao sažeti u samo nekoliko redaka. Također sam naveo nekoliko tematskih točaka o kojima smo već raspravljali. Radi se i o novim smjernicama, odnosno o novoj direktivi o obnovljivim izvorima energije, biogorivima i odobrenjima za nadzor motornih vozila. O tome smo već glasali prije nekoliko tjedana na plenarnom zasjedanju. Ja ću se koordinirati sa kolegama kako bi iznašli e, konkretna rješenja. Mišljenje se bavi pitanjem emisija različitih prometnih sredstava, dakle osobna vozila, e, teška vozila, zračni prijevoz, morski prijevoz i tako dalje. Što se tiče gospodarskih vozila, Europska komisija e, predlaže e, da do 2025. E, redukcija iznosi 68 do 70, 68 do 78 grama i to je i parlament već prije zahtijevao. Osim toga zahtijevamo da se što prije napravi test na e, cestama, na prometnicama koji je realističan kako bi si zadali ambiciozan cilj za komercijalizaciju električnih vozila i proizvodnju baterija druge generacije, odnosno akumulatora u Europi. Moramo uvesti sustav označivanja koji je transparentniji kada se radi o potrošnji goriva. Zatim što se tiče teških e, prometnih vozila. Tu još imamo e, puno manjkavosti i zatražili smo od komisije da izradi prijedlog vezano uz certificiranje, nadzor i e, vrednovanje takvih e, vozila i to do kraja ove tekuće godine i da također predloži ciljeve vezano uz CO2 do 2025. Do danas za ovu kategoriju još nemamo jasne i precizne granične vrijednosti kada govorimo o emisijama, a istovremeno one čine jednu četvrtinu svih emisija cestovnih prometa. Zatim što se tiče homologacije, Trenutačno se predlaže da se uvede transparentni sustav, uključujući i nadzor raspodjele moći unutar EU kako bi se manjkavosti što prije e, uočile i uklonile. Ja sam također rekao da E, ciljevi nisu dovoljno ambiciozni kada se radi o CO2 neutralnosti. Tek od 2020. upravo zato što je to e, sustav koji se temelji na dobrovoljnosti. I komisija je predložila da unutar Europske unije da se e, proširi sustav ETS mi znamo da je to danas jedina mogućnost kako bi e, si zadali ambicioznije ciljeve. Osim toga, potrebno je i e, usvojiti neke mjere vezano uz jedinstveni zračni prostor unutar EU kako bi snizili emisije. Zatim, e, morski promet. Europski parlament je u e, uredbi o dsovima navela kako zadani cilj još nije ostvaren i sve dok nemamo e, usporedive nacionalne sustave emisije CO2 u lukama Europske unije ili na putovanjima između luka, da se to uključuje u ets sustav od 23. Što se tiče biogoriva prve generacije, tu sam e, zahtjevao da si zadamo ambicioznije ciljeve nego što su navedeni u direktivi o obnovljivim izvorima energije. A istovremeno moramo zaštititi naravno i ulaganja. Pozivam na to da se modernija biogoriva više koriste, da e, se ona uzme u obzir prilikom e, razmatranja o održivim ciljevima. Zatim želimo putiti i na ulogu zemnog plina. Naime, zemni plin kao biometan ili sintetički metan u području zračnog e, prometa mogu igrati vrlo važnu ulogu. Imam još e, nekoliko amandmana koji su u pripremi kako bi se određene teme uzele u obzir i uvele neke nove teme koje sada u ovom tekstu nisam mogao navesti. Rok za podnošenje amandmana je 3. svibnja. Puno hvala. Uh, Dakle, sad izvjestitelji u sjeni. Puno hvala gospodine predsjedavajući i gospodinu Sofoliju na ovom nacrtu mišljenja. Mi smo se zadnjih 12 mjeseci ovdje intenzivno bavili emisijama i mjerenjem ispušnih plinova, prije svega i u našem odboru i e, puno toga smo također spominjali što ste vi rekli gospodine Sofoli, znači mjerenje ispušnih plinova na prometnicama. Dakle, moramo utvrditi koje su stvarne vrijednosti, a ne samo one izmjerene u laboratorijima i mislim da primjena modernih tehnologija e, može pomoći kako bi mnoge ciljeve postigli, tako primjerice i e, smanjenje emisije dušikovih oksida i došli smo do zaključka da je to jedna od e, velikih prednosti i to je sigurno e, također e, dovelo do zaključka da je dizel jedna od opcije. dakle, rekli ste da mi u odboru TRAN dajemo mišljenje i mislim da u suradnji s ostalim odborima bi trebali prezentirati jedno uravnoteženo izvješće jer imamo europsku strategiju koja govori da 20% BDP-a e, mora e, e, mora odlaziti na industrijsku politiku mora biti utrošena na industrijsku politiku dakle vrlo je važno da budemo dosljedni i da harmoniziramo te politike i E, gospodin Eichhout e, koji je također ovdje e, također smatra da su tu neki problematični elementi na primjer da je vlasništvo stvar prošlosti a da je stvar budućnosti samo pružanje usluga no ne znam da li mi kao komisija možemo o tome odlučivati da li će ti proizvodi e, biti stavljeni na tržište ili će to odlučivati potrošači. Mi kao političari moramo stvoriti jedan okvir za inovativnu i održivu politiku i mislim da plansko gospodarstvo ovdje ne bi bila dobra ideja E, dakle, 25-postotna elektromobilnost, to je e, možda plemenit cilj, ali je pitanje zašto je to samo 25%, zašto ne 30 ili 40%. Dakle, na kakvim procenama se temelji takva prognoza, da li je to opće realistično? 25% e, električna vozila, mislim da o tome trebamo još raspraviti, jer moramo imati i popratnu infrastrukturu, Dakle, moramo također odrediti i regulatorni okvir za inovacije. Što se tiče zračnog prometa, to je gospodin Sofoli također spomenuo. Mislim da e, prijedlozi predlozi unutar odbora idu puno dalje, pa se postavlja pitanje da li će se e, uvesti neki novi porezni modeli i tako dalje. Zračni promet e, je e, izložen i e, međunarodnoj konkurenciji, naravno i toga, stoga to treba uzeti u obzir i to ne smijemo ignorirati. Kao što je kolega već rekao, granične vrijednosti e, za osobna vozila 68 grama, Dakle, prelazimo na novi model, napuštamo dizelske sustave i to do 2020. Možda e, tu ne bi trebali argumentirati s konkretnim brojkama, već bi trebali uvesti e, cilj smanjenja koji je izražen u postocima, što biti realističnije. Što se tiče našeg e, mišljenja, mislim da nije dobra ideja da uvedemo obvezu, da to bude obvezatno, a isto tako i industrija mora biti u mogućnosti ponuditi e, tehnološka rješenja. Dakle, e, imalo bi smisla da uzmemo u obzir i e, proizvođače i da ostanemo pri roku do 2030. Zatim još jedna stvar vezana uz elektromobilnost. Mislim da to nije rješenje za sve jer na kraju se postavlja pitanje otkuda nam sva ta struja. A ako doista želimo tako um, visok postotak elektromobilnosti, onda se to pitanje postavlja. Uh, dakle, to, uh, ta struja treba doći obnovljivih izvora energije i uh, stoga bih volio navesti jedan primjer. U Njemačkoj Audi ima jedan inovativni pristup i oni iz viška energije vjetra i sunca proizvode metan i taj metan se onda koristi za vozila i mislim e, da moramo biti neutralni, tehnološki neutralni i moramo industriji ostaviti mogućnost da se razvija u različitim smjerovima kako bi na kraju sam kupac mogao odlučiti što je najodrživije. Dakle, potrebna su inovacija, a ne plansko gospodarstvo, već se jako veselim raspravi s kolegama i mislim da će to biti vrlo plodonosna rasprava. Puno hvala. Hvala vam. Lijepa za ECR, gospodin Maker. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala vam kolege. Znam, dragi kolege, da udio od e, transportnog sektora u emisijama e, stakleničkih plinova jest vrlo velika, a to potvrđuje Evropska agencija za okoliš. To je jedan od glavnih e, uzroka e, onečišćenja zraka e, što donosi bolesti pa čak je i potencijalno fatalno za okoliš i za ljude. Što se tiče onečišćenja zraka ljudi koji su bolesni su iznimno osjetljivo 400 tisuća ljudi u Europi e, umire godišnje zbog loše kvalitete zraka koje udišemo. Dakle, kružno na ekonomija e, bi e, trebala biti održivija i trebali bismo moći prijeći na druge izvore koristeći nove poslovne modele i druge inovativne opcije, a za sve to trebamo određeni okvir te ja pozdravljam komunikaciju komisije o ovoj temi, a koja sadrži i neke zanimljive prijedloge, e, te mislim da doista ima puno prilika za razvoj novih opcija. Izvjestitelju zahvaljujem na nacrtu mišljenja. Znam da ovo nije bilo lako e, ostvariti, izazovi su ogromni, a puno je toga što treba imati na umu i što je trebalo pokriti što izvjestitelju e, posao čini težim. Ja bih želio dati konstruktivni doprinos promjeni teksta i govoriti o značaju kvalitete zraka i onome što bismo trebali kao društvo činiti da bolje zaštitimo kvalitetu e, zraka i e, MS odbor koji je E, prezentirao e, tekst koji je na plenarnom e, usvojen. Ima neke vrlo jasne prijedloge za zeleni pristup. Trebamo mogućnost testiranja, provjera, ali i informiranja potrošača. Postoji naravno i poveznica s tranzicijom prema kružnoj ekonomiji. Jednako tako moramo imati na umu da su ljudi korisnici pogotovo u pitanju mobilnosti te ići u korak s razvojem situacije. Naš odbor treba e, naglasiti važnost e, intermodalnog transporta, a naravno i e, transporta na plovnim putevima. Ja se veselim plodnoj suradnji u budućnosti. Hvala lijepa. Za Alde dajem riječ gospođi Miller. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo također se želim zahvaliti, zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu koji pokriva one najvažnije teme Dakle, radi se o raspravi o zakonodavnim prijedlozima primjerice gornje granice za emisije, za e, gospodarska vozila i osobna vozila, homologacija, zračni promet i pomorski promet i njihovo uključivanje u klimatsku politiku, e, zatim obnovljivi izvori energije. To su samo najvažnije teme. O nekim predlozima ćemo morati još jedan puta raspraviti, ipak ovaj nacrt stvara temelj za zakonodavni e, postupak, odnosno e, parlament e, može formulirati svoje očekivanja. Imam jedno konkretno pitanje u odlomku vezano uz obnovljiva goriva sa niskim emisijama. Zahtjeva se E, pooštravanje e, graničnih vrijednosti naspram onog što je predložila Europska komisija. Želim još nadodati da nus proizvodi koji nastaju ovdje, kao primjerice važne bilančevine, e, se mogu koristiti u uzgoju životinja i to treba imati na umu. Dakle, cjelovitu sliku u stavku 5 izvjestitelj poziva Europsku komisiju da postojeća ulaganja u proizvodnju biogoriva zaštiti. Koliko ja e, shvaćam, to je sada kontradiktornost. Možda biste onda ove stavke mogli još jedan puta pojasniti. A osim toga, želim, ne želim sada govoriti o detaljima nego se želim vratiti dva koraka unatrag i baciti pogled na cijelu sliku. Dakle, prometni sektor je odgovoran za jednu četvrtinu emisija CO2. Prometni sektor je još uvijek e, u 94% slučajeva ovisan o fosilnim gorivama i to je jedini e, sektor u kojem su emisije u zadnjih 25 godina porasle tu se ne, navide, e, ne naziru nikakve e, promjene jer i u teretnom prometu će doći do porasta. A u okviru klimatske politike mi smo se zadali velike ciljeve. Želimo svoje društvo e, dekarbonizirati i zdravi razum nam naravno govori da promet mora u tome igrati ključnu ulogu. U raspravama oko toga kako ćemo obnovljive izvore energije koristiti u prometu, stalno čujem e, samo e, pitanja, e, odnosno komentare zašto ovo ili ono gorivo nije dobro rješenje. Dakle, ne nude se nikakva rješenja. Pred velikim smo izazovom kada se govori o elektrifikaciji prometnih trasa i toga smatram da e, nismo dovoljno toga postigli po pitanju elektromobilnosti. Mobilnost je složeno pitanje i e, moramo odustati od ideje da postoji samo jedno jedino rješenje koje će biti e, dobro rješenje za svaki problem. Kada pogledamo kakvi su zakonodavni postupci, čini mi se da trenutačno po pitanju mobilnosti u budućnosti, e, da se trenutačno gubimo u politici malih koraka bez da znamo kamo nas ti mali koraci vode. Smatram da potencijal ovog izvješća nije u tome da predstojeći zakonodavni postupak preduhitri, već sada govori o ključnim elementima idućih 10 do 15 godina nego izvješće se može odmaknuti i sagledati cjelokupnu situaciju, gdje se nalazimo, gdje e, želimo biti za nekoliko desetljeća i koje su promjene sada potrebne kako bi postigli svoje dugoročne ciljeve. Dakle, moramo izmijeniti smjer kojim idemo, a to će biti moguće samo onda ako je zadan jasan smjer. Stoga se nadam da ćemo idućih tjedana se više baviti ovim pitanjem, umjesto da se bavimo postocima i vrijednostima i da se gubimo u tim raspravama. Ja se veselim e, plodnoj suradnji i u sektoru industrije imamo dovoljno inovativnih rješenja koje možemo ovdje iskoristiti i slažem se sa gospodinom Gizekeom i industriji treba dati dovoljno vremena kako bi provela, sprovela u djelo e, sve o čemu raspravljamo kako bi nas to približilo našem cilju. Puno hvala. Za Gue, gospođa Gilon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän raportööri Zoffolia raporttiluonnoksesta. Hvala vam lijepa, izvjestitelju zahvaljujem na ovom nacrtu, a u kojem se bavi različitim vrstama transporta i različitim vizijama smanjenja emisija putem uporabe novih tehnologija. Prema Transportna politika Europe uglavnom se i temelji na postizanju ciljeva e, smanjenja emisija koristeći nove tehnologije i nove tehnologije e, vozila ali u posljednjih godina vidimo neke nejasnoće u e, industriji vozila koje nas zapravo dovode pred pitanje o njihovoj predanosti cilju smanjenja emisija. Osobno smatram da je doista potrebno smanjiti emisije ne samo na ove načine i putem novih tehnologija, već i drugim sredstvima, a najučinkovitiji način za postizanje cilja je jedan široki paket mjera koji se odnosi na razumno gospodarenje zemljištem, javni transport, e, pa zatim e, recimo pješačenje, vožnju bicikla i e, sve ostalo što bi se moglo nadopunjivati s novim tehnologijama za motore, za vozila i također uzimajući u obzir digitalnu tehnologiju i cijenu koštanja koja e, e, se odražava na mobilnost. Nedostatak mobilnosti povezan je i s niskom cijenom nafte, što je usporilo prijelaz na neemisijsku mobilnost. Podsjećam kolege da Europska unija ima različite instrumente za financiranje, a koji će omogućiti dodjelu e, značajnih sredstava, te smatram da je potrebno da različiti programi i različiti instrumenti namjenski e, djeluju na projekte e, u e, prijevozu i u konačnici na emisijsku mobilnost ili e, nemobilnost. Dakle, smanjenjem emisija u sektoru transporta prepušteno je donositeljima odluka na nacionalnoj razini pa čak i lokalnoj razini, dakle lokalnim političarima E, u urbanim erijama za e, područjima za gradski promet iz javnog transporta dolazi e, ogroman dio, gotovo polovica emisija u Europskoj uniji. Čini mi se da je razlog tome upravo to što Europska unija nema nadležnosti u tom dijelu, pa bi trebalo koordinirati distribuciju najbolje prakse e, za urbani e, i gradski prijevoz. Digitalizacija je omogućila stvaranje novih e, oblika mobilnosti koji će postati popularni i trebamo pronaći potencijala za to. On nije u ovom izvješću uziman u obzir te bih e, u tom smislu željela veću vidljivost rješenja za gradove i e, međugradski prijevoz, što mobilnost olakšava, a smanjuje troškove i čini ih e, transparentnijima. Spomenut ću jedan detalj. Iako je ukapljeni plin kao E, sam e, za primjer e, dobar, dobar gorivo potrebno je međutim utvrditi da infrastruktura koja se za ukapljeni plin i terminale gradi da bude moguće koristiti i za biogoriva a smatram da to nije u ovom izvješću uzeto u obzir. ja ću se time pozabaviti u svojem prijedlogu amandmana. Veselim se suradnji s kolegama na ovom pitanju koje je meni doista vrlo e, blisko. E, hvala vam lijepa. Thank you uh, Hvala vama. Keith Taylor sada. Izvolite. Well, thank you Hvala lijepa predsjedatelju. Gospodinu Cofoliju, eh, ja eh, zahvaljujem i čestitam na ovom izvješću i na predlaganju nekih dobrih pristupa. Pogotovo mi se svidjelo eh, E, svidio cilj za smanjenje e, emisija do 2025. za automobile i kamione, e, kao i za transparentno označavanje, odnosno etiketiranje. Očito da imam tu neku, neku konkurenciju, možete li tiše govoriti, molim vas. Dakle, i ja ću imati neke izmjene, prijedloge izmjena i e, transportni sektor Europske unije jedini je sektor koji nije uspio e, smanjiti utjecaj na klimu e, proteklih desetljeća. Čini se da se čak za 27% od 90. godine su se povećale emisije CO2. E, i e, javni prijevoz je tu zastupljen sa 30%. Po pariškom sporazumu do sredine stoljeća morat ćemo to svesti otprilike na nulu. Međutim, 70% e, europskog europske potrošnje nafte odlazi na transportni sektor koji je na jednom putu koji definitivno nije e, održiv i utječe na klimu, na javno zdravlje i kvalitetu života. Što se tiče mobilnosti, nećemo moći živjeti u skladu s onim što sami preporučujemo, a Europa u potpunosti ovisi o uvoznom, uvoznoj nafti i mogućim krizama uvoza e, ukapljenog plina. E, željeli bismo e, internalizirati ove vanjske eksterne e, troškove prijevoza E, koji su recimo e, veliki, visoki za avijaciju. Zatim tu je i mogućnost prodaje karata bez PDV-a i druge e, metode što bi sektor transporta moglo učiniti održivijim. I učinci na zdravlje onečišćenja zraka su vidljivi kroz povećanje broja oboljelih od kardiovaskularnih i drugih bolesti. Ali ne možemo si priuštiti da propustimo priliku pozabaviti se s vrlo ozbiljnim posljedicama onečišćenja zraka slaba kvaliteta zraka prevladava, a osobito kod povećanog korištenja e, dizel goriva i e, tu je posebno nepovoljna. Kao e, imamo i ocjene svjetske zdravstvene organizacije da je dizel gorivo kancerogeno. Dakle, trebalo bi ozbiljno razmotriti zabranu dizel motora. U Ujedinjenoj kraljevini e, su e, e, prometna zagušenja 307 milijardi eura između 2007. i 2013 godine. Dakle, uskoro će većina e, građana Europske unije živjeti u urbanim e, e, područjima i 70% svih zagađenja dolaze iz cestovnog prometa te treba razmotriti mogućnosti održivijeg načina i onoga koji je e, za koje je najizglednije da će e, ostaviti najmanji e, ugljikov otisak. Dakle, 60% svojeg zagađenja proizlazi iz kratkih vožnji e, do 60 km. Dakle, e, dijeljenje e, prijevoza, vožnja biciklom i tako dalje i održivi vodeni transport nude ogroman potencijal, pogotovo na unutarnjim plovnim putevima. I Europa se previše E, oslanja na e, prijevoz roba e, cestom, a bolja logistika i distribucija isporuka bi trebale doprinijeti boljem korištenju transportnih mreža. Postoji velik potencijal za poboljšanja i mogli bismo koristiti i e, smanjiti e, CO2 i druge onečišćivače u e, transportnom sektoru, te potičem kolege da o tome razmisle. Hvala Keith, gospođa Evi za NDD. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se želim zahvaliti kolegi Zofaliju na ovom nacrtu izvješća. Imam jednu općenitu napomenu, možda su drugi kolege to već rekli. E, možda su e, emisije plinova iz prometa u porastu, tu imamo različite podatke i od Europske agencije za okoliš i nekih drugih agencija, a to je tome tako zato što je došlo do e, prijevare sa e, euro kategorijama. Sada smo proveli jednu analizu pa smo došli do tog zaključka. Također pozdravljam i sa interesom primam na znanje da će se sada uvesti postupak vezano uz emisije CO2. To je mjera koja nam je hitno potrebna i svakako je za pozdraviti da će se e, poboljšati sustav sukladnosti, da će se provoditi testovi u realnim uvjetima. Dakle, radi se o smanjenju emisija. Naime, odluka o sukladnosti je bila politička odluka kako bi se poduzećima dalo više vremena, odnosno proizvođačima vozila i to je u suprotnosti sa podacima iz prakse. Dakle, već bi se mogli pridržavati graničnih vrijednosti sa tehnološkog stajališta, no nadam se da ćemo pojačano razmišljati o tehnološkoj neutralnosti. To je nešto na što smo se obvezali i danas je nezamislivo da se to načelo želi uvesti, a da ne shvaćamo da je potrebno dati prednost onim tehnologijama koje su najčišće tehnologije. Tu primjerice mislim na filtere za čestice u motorima e, na dizel. Dakle, mi i Europska komisija imamo namjeru da se sve to razmotri jer situacija za sada još nije dovoljno jasna. Dakle, postoje podaci i procjene koje jasno upućuju na to da ove čestice, e, da se one ne filtriraju i da se ne uklanjaju već da se e, jednostavno raspršuju još manje čestice što je još opasnije. Dakle, o tome trebamo razmisliti. Zatim u tekstu Europske komisije se spominje i zagađenje e, zvukom, zvučno, akustično zagađenje koje svake godine e, dovodi do mnogih smrtnih slučajeva. Što se tiče sustava ETS-a i pomorskog i zračnog prometa, e, mi već dugo ponavljamo da smo protiv toga e, da se tu uključuje ETS, jer tu postoje druge mjere kojima se ovaj problem može riješiti. Evo navest ću jedan primjer. U zračnom prometu su emisije porasle zadnjih nekoliko godina a bez da je došlo do poboljšanja i troškovi su na kraju plaćeni od strane potrošača. Dakle, rastu cijene aviokarata i putnici na kraju e, plaćaju za ove emisijske jedinice. Postoje još neki drugi instrumenti koje bismo mogli koristiti i u pomorskom prometu. Dakle, e, ima još prostora za poboljšanja, primjerice korištenjem nekih fiskalnih instrumenata ili poticanjem prijelaza na motore koja, e, koji koriste e, manje onečišćujuća goriva. Ili e, da se pojačano koriste neke druge metode kao primjerice tehnologije koje koriste energiju vjetra. Zatim komisija sada također jasno naglašava što pozdravljam da je potrebno u državama članicama e, ukinuti sve izravne i neizravne e, subvencije za fosilna goriva. Italija je jedna od država koja još e, isplaćuje subvencije i Potrebno je također prijeći na e, željeznički promet, na elektromobilnost i nadam se da će se to sve odraziti u ovom mišljenju. Hvala e, zadnje gospođa Eleonora Evi iz ftd Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodinu Zofoliju na određenom poslu. Ja također e, imam neke prijedloge, također sam zato da odredimo ciljeve za razdoblje nakon 2025. za mala gospodarska vozila i za osobna vozila na globalnoj razini, no Moramo također uzeti u obzir e, zaključke stručnjaka globalnog foruma za usklađivanje e, pravila za motorna vozila. Mislim da je to e, pravo tijelo, legitimno tijelo. Zatim novi testni ciklusi. Mislim da tu treba pripaziti da tu postoji uzajamnost na globalnoj razini, jer e, prije svega su mnoge zemlje e, u e, Aziji i SAD pogođeni ovime i svakako bi e, trebali poduzimati nešto ne samo na EU razini, već i na globalnoj razini kako bi imali transparentne informacije i kako bi potrošači te informacije mogli uspoređivati, dakle informacije vezane uz emisije CO2, potrošnja goriva, sve to je potrebno uzeti u obzir. Zatim što se tiče globalnog nadzora i E, jedinstvene notifikacije, jedinstvenog sustava notifikacije kod teških vozila. Nakon 2000 2025. E, Europska komisija mora poduzeti odgovarajuće mjere. Zatim što se tiče niske razine e, emisija tu je potrebno prilagoditi europsko zakonodavstvo tako da ekološki kriteriji budu izraženiji kada govorimo o javnim natječajima i potrebno je iznaći e, rješenje na globalnoj razini kada govorimo o homologa, homologaciji i e, potrebno je također da ostanemo e, objektivni nakon ovog e, skandala sa dizelom i mjerenjima. Što se tiče dušikovih oksida, potrebno je da i druge države koje proizvode vozila tu surađuju i zračni prostor bi trebao doprinijeti do 2030 e, da postignemo sve ciljeve s obzirom na Pariški sporazum u okviru međunarodnih obveza i potrebno je uzeti u obzir e, koje je stajalište Međunarodne pomorske organizacije kada se radi o pomorskom prometu. Naravno da ovu redukciju, ovo smanjenje pozdravljamo kada se radi o međunarodnim lukama, ali naš cilj je dugoročno postizanje dekarbonizacije u cjelokupnom prometnom sektoru, no to se ne smije dogoditi bez pristanka pojedinačnih država i to u okviru e, legitimnih međunarodnih tijela. Hvala svim izvjestiteljima u Svijeni. Sada, zbog toga što nemamo vremena, Moram zaključiti popis govornika. On će završiti s gospodinom Eckhoutom i moram ograničiti vrijeme govornicima na minutu i pol. Sada dajem riječ gospođi Delhaje. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju na mišljenju. Želim reći nešto o biogorivima. Slažem se sa izvjestiteljem da je potrebno zaštititi ulaganja, ali to nije uskladivo sa stajalištem koje smo zauzeli po pitanju goriva prve generacije. Kada primjerice govorimo o gorivima e, iz, e, koje se proizvode iz kukuruza, e, mislim da se ovdje može jamčiti određena nezavisnost jer često uvozimo e, sirovine, to su također i e, GMO sirovine. A što se tiče kružnog gospodarstva, trenutačno se e, nalazimo u situaciji gdje stvaramo proteine, biogoriva i to jako dobro to je sukladno logici kružnog gospodarstva. Za poljoprivrednike su biogoriva dodatni izvor prihoda i njihovi prihodi su trenutačno vrlo niski, stoga je to dobro. Želim još naglasiti da je dobro što se u ovom izvješću poziva na to da se e, sa biogoriva prijeđe na e, druga goriva i stoga je potrebno revidirati direktivu o obnovljivim izvorima energije. Hvala, počela bih time što bih zahvalila gospodinu Zofoli u našem izvjestitelju. Mislim da trebamo dobro razlikovati sektore. U četvrtom i petom paketu komisija treba donijeti niže faktore eh, sukladnosti, to je već spomenuto. Moramo osigurati da automobili ne prekorače potrebne uvjete. Mnoga vozila neće udovoljiti svim zahtjevima EU-a. Slažem se tu s izvjestiteljicom, ali ono s čime se ne slažem E, a to je sektor transporta, u njemu je kriza i ne bismo ga smjeli još više opterećivati. Mi kao Europska unija moramo podržavati one najčišće prijevoznike. Brexit, Turska i ostali problemi vrše pritisak na taj sektor. Ako budemo imali čišća biogoriva, to je jedno od rješenja. Ta rješenja su već spomenuta i prije, a Europska unija ne čini dovoljno po tom polju. Također moramo misliti o svojoj, svom položaju s obzirom na konkurenciju. Što se tiče kvalitete zraka, e, tu možemo poboljšati kvalitetu zraka poboljšavajući prijevoz cestom. E, što se tiče zrakoplovnih kompanija, zašto izvestiteljica kaže da one nisu dovoljno učinile po ovome? Ne razumijem zbog čega. Sljedeći govornik, gospodin Balča. Puno hvala gospodine predsjedniče na tome što ste mi dali riječ. E, ovo je vrlo važna tema kojom se bavimo. Emisije E, stakleničkih e, plinova. Kao što smo čuli, e, u EU u 25% slučajeva dolaze iz prometnog sektora. Što se tiče električnih vozila, potrebno je osigurati infrastrukturu i sve uvjete. Korištenje električnih vozila E, to pitanje je vrlo aktualno, no treba e, vidjeti o kojem postotku ovdje govorimo i e, od kuda će dolaziti ta struja potrebna za elektrovozila. U Njemačkoj 46% dolazi od sunca i vjetra. Dakle, e, vrlo je rijetko da je električna energija koju e, koristimo čista energije i stoga moramo e, povećavati postotak čistih energija ako želimo da se pojačano koristi elektromobilnost. I želim sada pojasniti jednu definiciju. Dakle, mi moramo električnu energiju dobivati iz čistih izvora. Dakle, ne radi se samo o tome na što se pogone vozila, jer moramo biti svjesni toga da e, su često tu i nuklearke koje daju tu e, energiju. Puno hvala. A sada gospođo Majsner. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, imam jednu i pol minutu. Puno toga je rečeno. Sada želim e, reći nešto o ms Da, tu smo e, primijetili da je korišten e, dizel kako bi se smanjile emisije CO2, a kod dušikovih oksida je nastao veliki problem. Osim toga smo naučili da svi zajednički e, moramo se pobrinuti za to da ono što se usvoji da se to i provede u praksi. Zatim e, jedinstveno europsko nebo. Mislim da bismo tu mogli e, postići e, velike uštede, ali to još nije finalizirano zbog stare svađe između Španjolske i Ujedinjene kraljevine oko Gibraltara i e, slažem se sa Marijom Kilenom e, koja je rekla da digitalizacija, e, ekonomija dijeljenja, da su to sustavi koji će nam pomoći da puno toga postignemo. Dakle, moramo politički poduprijeti sve što odlučimo i stvoriti okvirne uvjete. Kit Taylor je također govorio o vrlo važnim stvarima. Dakle, moramo iznaći odgovarajuće ponude. Dakle, moramo osigurati da su i ruralna područja pristupačna. Potrebni su nam različiti programi, različiti postupci, zatim strategija e, čistog e, prometa, LNG, e, zatim različite strategije. Sve to je potrebno provesti u djelo. Tu smo u zaostatku. I naravno zračni promet i pomorski promet. Vani vidite izložbu vezano uz održive ciljeve razvoja i e, bilo bi dobro da djelujemo na globalnoj razini. To bi nas e, najdalje dovelo. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Eckhout. Jednu i pol minutu imate, molim vas, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega zahvalio bih izvjestiteljici na njenom mišljenju o ovoj vrlo važnoj temi. Naglasio bih da ovdje razgovaramo o budućnosti mobilnosti u Europi i mislim da bismo trebali kreativno razmišljati jer ovo je buduća mobilnost. Pogotovo kad vidimo kako je organizirana urbana mobilnost danas u Europi, a to će se u potpunosti promijeniti. Promijenit će se ako to napravimo kako treba i to će biti u korist svih ljudi koji žive na urbanim područjima. Također, e, to se tiče i ciljeva za elektromobilnost. Oni su tu zato da se riješimo neučinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem u centrima gradovima, gradova, jer oni zagađuju zrak ljudi koji žive tamo. Ako to ne, to ne možemo promijeniti time što ćemo se nadati da će se to samo dogoditi. Cijela infrastruktura fosilnih goriva je izgrađena politikom. Ako mi to želimo promijeniti, potrebne su nam politike za to. Moja zadnja primjedba tiče se kakve ciljeve treba zacrtati. Proizvođači automobila iz jedne velike države koja se usredotočava na samo velike automobile počinje sa slovom D, sada ima, određuje relativne ciljeve. Dakle, oni Dakle, to su Njemci i njima njemačka automobilska industrija određuje ciljeve. Hvala lijepa. Sada mogu dati riječ na pet minuta komisiji. Gospodin Peter Vis iz glavne uprave MUV, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Drago nam je što sudjelujemo na ovoj raspravi, što smo vidjeli ovo, ovaj nacrt mišljenja. Prije svega mogu reći da smo pažljivo razmotrili komunikaciju koja je komisija usvojila prošlog srpnja, mnogo toga je u toj komunikaciji. Naravno, mnogi su veliki izazovi pred nama i komisija je preformulirala svoj cilj da se za 60% smanje emisije do 2050. u usporedbi sa početnom godinom 1990. Trenutno emisije od 90. u transportu su porasle za oko 20%, dakle moramo učiniti ogromnu promjenu. Razne aktivnosti koje su potrebne su navedene i komisija ih je predložila to i predložit će ih sljedeće dvije i tri godine. Proći ću kroz ta područja. Prvo CO2 standardi za automobile i kombije, nekoliko vas je to spomenulo. Komisija priprema zakonodavstvo o standardima emisija za automobile i kombije za period nakon 2020 pokušat ćemo omogućiti tranziciju prema vozilima niskih e, i nultih emisija. Sada imamo jednu e, procjenu učinka koja e, se bavi mogućnostima vezano za troškove i koristi. Uvodi se i novi testni ciklus, to će stupiti na snagu ove godine i to će pomoći smanjivanju jaza između stvarnih emisija i ovih e, na koje ciljamo. U isto vrijeme e, e, pokušavamo i osnažiti provedbu pravila na tržištu. Što se tiče teških vozila, komisija će predložiti tijekom ovog mandata standarde za njih, za emisije. Treba nam kao prvo certifikacija CO2 i nadzor za teška vozila i pokušat ćemo uskoro finalizirati te zakonodavne prijedloge. E, je, neki od zastupnika spomenuli su nabavku čistih autobusa. E, bavimo se i postupkom javne nabave i to može E, pomoći tranziciji na mobilnost e, niskih emisija. Trenutno provodimo procjenu učinka vezano za direktivu o čistim vozilima, moguće izmjene te direktive. E, prijedlog se predviđa za četvrti kvartal ove godine. Pokušat ćemo dobiti jednostavniji i učinkovitiji prijedlog. Emisije dušikovih oksida su spomenute nekoliko puta. Faktor konformnosti e, povjerenica Bijenkovska je spomenula da će komisija provesti reviziju e, tih faktora. Cilj je faktor 1 za dušikove okside što prije. Revisija za 2015. će se odviti je bila 31. ožujka ove godine. Što se tiče zračnog prometa, mnogo je rečeno o njemu. E, tijelo ICAO iz Montreala koje regulira civilno zrakoplovstvo na svijetu e, složilo se vezano za jedan mehanizam temeljen na tržištu koji će početi s radom 2021. Ali svi modaliteti, o njima se još pregovara i zbog toga je komisija nedavno predložila da nastavimo dalje sa ETS-om i to ne bi bilo od pomoći za međunarodne pregovore. Predložili smo parlamentu i vijeću da obuhvat ETS-a za zračni promet se nastavi kao i prošle godine dok se ne završe svi, svi elementi za međunarodni mehanizam za transport primijetio sam u nacrtu mišljenja jedan prijedlog da se prijevoz tereta uključi u e ETS 2023. E, amandmani se za to razmatraju u parlamentu, a poanta je ta da ovakve aktivnosti moramo odlučiti sada što ćemo raditi u budućnosti. Dakle, ne slažemo se s time e, da komisija sada odlučuje o tome, moramo pustiti međunarodna tijela kao što su i kao e, da odluče što će i kako učiniti. Kada svi ti elementi budu poznati, onda ćemo donijeti potrebne prijedloge. E, za kraj, što se tiče biogoriva, znate da postoji prijedlog direktive o obnovljivoj energiji iz prošle godine. Pokušao je izbalansirati s jedne strane proizvodnju biogoriva i koristi od njih, ali također i neke zaštitne mehanizme kako se ne bi poticalo poticale neke nepredviđene posljedice tih biogoriva i proizvodnje biogoriva. Dakle, već imamo neke zakonodavne okvire koji se razmatraju u parlamentu, ali ovo je jedan pregled svega na čemu radimo. Moramo još mnoga posla odraditi na ovom prijedlogu kako bismo ovaj ambiciozni plan dekarbonizacije prevoza ostvarili. Hvala. Hvala, moram upitati izvjestiteljicu želi li zaključiti, imate 30 sekundi. Hvala kolegama na komentarima koji su potvrdili da se radi o vrlo teškoj temi, vrlo kompleksnoj temi i e, to je vrlo emotivno pitanje o čemu raspravljamo. Dakle, svima nam je jasno da će kružno gospodarstvo da kružno gospodarstvo znači novi e, način života i da su nam potrebni novi instrumenti pomoću kojih ćemo postići svoje ciljeve. Dakle, suočeni smo sa izazovom koji se odnosi na nacionalne i na lokalne razine, pa su nam e, potrebni odgovarajući sustavi koji će uključiti industriju, e, tijela za zaštitu okoliša i potrošače. Dakle, ovo je politički izazov da e, sve to uskladimo sa resursima koji su nam raspolaganju. Osim toga također moramo postići konsenzus, moramo se svi okupiti iza ovih ambicioznih ciljeva i iznaći zajedno sa svim građanima dogovor. Hvala. Hvala. E, rok za amandmane je 3. svibnja u 11 sati. Glasovat ćemo 29.6. Glasovanje na tranu je 5.9 a glasovanje na plenarnoj ćemo potvrditi kasnije. Nastavljamo sada s točkom 12, razmjena gledišta s komisijom i e, Europskom agencijom za lijekove o učinku nezakonite farmaceutske prakse e, na zdravlje građana. Dajem riječ e, gospodinu direktoru Santea. Imate četiri ili pet minuta. Izvolite. Dobar dan. Hvala gospodine predsjedatelju. Počeo bih s jednom kratkom, kratkim uvodom. E, okoliš je takav da se trebaju razvijati dobri lijekovi u korist pacijenata Europski parlament i vijeće postavili su neka pitanja vezano za funkcioniranje e, farmaceutskog sustava, pogotovo što se tiče pristupa pacijentima inovativnim tretmanima. Na kraju ove godine komisija će pripremiti analizu učinka inicijativa u zakonodavstvu EU, uključujući SPC, pomoćne e, certifikate kako bi se procijenio učinak e, inovacije, inovacija na pristup e, lijekovima. Komisija će Komisija i nacionalno tijelo za e, konkurenciju su ustanovili Komisija je pratila i sporove o patentima od 2009. U prosincu prošle godine komisija je izdala izvješće o praćenju e, sporova o patentima za godinu 2015. U izvješću stoji da E, je mali broj tih e, patentnih sporova, u isto vrijeme komisija prati i e, sektor zdravstva i spremna je na intervenciju kada detektira neko kršenje zakona o konkurenciji. Nakon zaključaka vješća iz šestog mjeseca prošle godine E, komisija u suradnji sa e, nacionalnim tijelima za konkurenciju i Europskom mrežom za konkurenciju priprema izvješće o e, najnovijim slučajevima u sektoru farmacije. Navodi o primanju mita liječnika u farmaceutskom sektoru biti će istraženi uključujući i slučajeve u inozemstvu koje će se rješavati kroz konvenciju OECD-a e, za suzbijanje mita javnih službenika. Ako bude postojala sumnja na zloupotrebu fondova Europske unije, e, to će rješavati OLAF. Komisija e, prepoznaje ozbiljnost korupcije u sektoru zdravstva i prati politike za suzbijanje korupcije u okviru europskog semestra za ekonomsko upravljanje. Komisija je također izdala jednu studiju o ovom pitanju 2013. Studija se trenutno ažurira. Komisija je također organizirala radionicu o prevenciji i suzbijanju korupcije u sektoru zdravstva. Teme uključuju lobiranje, transparenciju, proces donošenja odluka za nadoknatu troškova za lijekove. Kako bi farmaceutska industrija e, doprinjela zdravlju i dobrobiti građana, oni moraju slijediti pravila 2013. komisija omogućila razgovor o etici transparentnosti i takozvani proces o korporativne odgovornosti farmaceutske e, industrije. E, donijet je popis e, najboljih prakse, najboljih praksi i ponašanja liječničkih organizacija, organizacija pacijenata ustanovljeni su minimalni standardi e, na e, razini EU, a počinje praćenje provedbenih mehanizama na razini država članica. Industrija je uzela u obzir ta načela pri razvijanju vlastitih smjernica na principima samoregulacije. Hvala. Mislim da će kolega imati još dodatnih napomena. Hvala. Imamo još deset minuta. Dati ću riječ gospodinu Guidu Rafsiju, izvršnom direktoru Europske agencije za lijekove. Imate tri do pet minuta, izvolite. Thank you. E, hvala vam lijepo i hvala što ste me pozvali na ovu raspravu. Naravno, što se tiče farmaceutske prakse, to može imati E, vrlo ozbiljne posljedice po nas, e, dobrobit životinja i e, svakako ta praksa može u konačnici dovesti do manjeg ili smanjenog povjerenja javnosti, čak i ako nismo u nešto izravno upleteni. E, važno nam je da nam javnost vjeruje da bismo zaštitili visoku kvalitetu znanstvenog rada e, kojim se bavimo i e, svakako isto tako pazili da vjerodostojnost industrije ne bude ugrožena zbog neetičnog ponašanja. E, dakle e, patenti i režim e, intelektualnog vlasništva svakako spadaju u drugu domenu, a ne u onu naše agencije. I željeli bismo govoriti i o određenim doprinosima koji se odnose na transparentnost. Mi smo odobrili pristup dokumentima i za klinička ispitivanja također sad e, omogućujemo pristup javnosti što bi trebalo e, spriječiti nepoželjno ponašanje barem e, u dijelu te aktivnosti. Još je jedan važan čimbenik u kojem djelujemo izravno, a to su inspekcije za integritet podataka, ERKOD, dobre kliničke prakse i dobre proizvodne prakse. Mi neprestano rutinski eh, inspiciramo na temelju eh, procjene rizika određene eh, događaje s kojima smo upoznati. A što se tiče cijene, jedna e, od stavki koje su predložene e, nemamo izravni utjecaj na cijene, ali moramo nešto činiti u svezi s tim, a to je e, da promičemo suradnju sa HDA Baldisom i e, činimo proces učinkovitijim što se može što može rezultirati e, lijekovima koji su e, cjenovno niži što je dobro i za korisnike. Evo to sam sažeo u neke tri minute, ali naravno e, jedna je stvar da se fokusiramo na pristup dokumentima i inicijalne publikacije. Preko 300 tisuća stranica e, smo e, pustili u opticaj i 13 je proizvoda stavljeno na javno, eh, javnu raspravu ili konzultacije. Naravno, nemamo dovoljno ljudi pa ne možemo raditi brže, ali svakako smo predani cilju postizanja pune transparentnosti i činimo sve što možemo. Hvala vam lijepa. Sad članovi gospođa Šajra Pjerik, izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo je nešto što je vrlo važno i za nizozemsku. Imali smo puno krivotvorina i slušam raspravu. Mislim da je ovo sve ozbiljni problem. Imamo pacijente koji su morali uzimati lijek prošle godine su prisiljeni eh, promijeniti eh, lijek što je prouzročilo probleme. Nizozemski je institut za istraživanje to utvrdio i provedene su studije. 30% eh, je pacijenata eh, prijavilo da se osjećaju lošije nego prije promjene lijeka. I eh, naravno da to i za industriju stvara loš imidž. E, kako to možemo spriječiti? Kako e, možemo učiniti da se to više ne dogodi? I ja sam dobila dosta negativni pregled te situacije u Nizozemskoj. Hvala gospodine predsjedniče. U ovoj raspravi moramo biti vrlo precizni i pažljivi, a postoje farmaceutski laboratoriji koji nažalost e, zloupotrebljavaju svoj položaj i to je neosporno. To svakako treba osuditi takvo ponašanje. To je nešto gdje e, se radi o pravnim pitanjima i pravosuđe ovdje mora odraditi svoj posao i mora, e, moraju postojati sankcije, moraju biti izrečene sankcije. Još jedan puta želim naglasiti da sada zbog toga ne možemo jedan cijeli sektor diskriminirati, dakle cijelu industrijsku granu, svi ste vidjeli kako smo reagirali u automobilskom sektoru kada je izbio skandal oko Volkswagena, no zato što postoji, postoji nekoliko skandala, ne možemo sada osuditi cijelu farmaceutsku industriju, ne smijemo pasti u tu zamku. Govorimo o nepoštenim praksama, pa se odmah postavlja pitanje cijena i patenata. No postoje pravila i ta pravila su sada predmet inspekcija i ne možemo sada sustavno sumnjati u cijeli sektor jer će to nanijeti veliku štetu inovacijama. Naravno da mnogi podlježu e, logici profita i zarade, ali isto tako se ulaže u istraživanje i razvijanje novih lijekova. I temeljno istraživanje naravno sa sobom nosi i rizike. Potrebno je zaposliti one koji su najtalentiraniji i zadržati ih u tom sektoru. Naravno da farmaceutska industrija ovdje sada mora biti pažljiva, ali ne smijemo miješati kruške u jabuke jer to bi bio veliki problem i to bi ugrozilo budućnost farmaceutske industrije. Zatvaram sad eh, raspravu, idemo dalje. Eh, Gospodin Varičini, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedniče, bit ću kratak. Svi smo zgroženi kada e, farmaceutska industrija sudjeluje u nekom skandalu, no naša misija, naš zadatak je zaštititi zdravlje građana. Svi mi znamo da ovo sasvim sigurno nije zadnji skandal i radi se o jednoj kombinaciji profita zarade i zdravlja. Dakle, to su dvije stvari koje treba jasno razgraničiti i dok ne dođe do takvog razgraničenja mi moramo biti pažljivi i provoditi kontrolne mjere. Stoga želim postaviti pitanje vezano uz izvješće MS iz 2015. Tu se radi o e, cjepivima e, protiv papiloma. EMA e, negira da postoje povezanost između cijepiva i negativnih e, nuspojava. Radi se o neovisnom nizozemskom e, istraživačkom centru koji se obratio ombudsmanu i tu sada postoje određene sumnje vezano uz tajnost članova EME e i vezano uz ovo službeno izvješće te odabira instrumenta. Dakle, pitanje je na koji način kod vas e, skupine stručnjaka rade i da li su e, po pitanju ovog cijepiva države članice davale na raspolaganje dala na raspolaganje informacije vezano uz HPV virus i e, da li je bilo slučajeva gdje e, nisu e, zaprimljene sve potrebne informacije. Naravno da bi smo mi trebali cijepivima pokriti što širi sloj, ali isto tako moramo biti sigurni da su cijepiva ispravna. Hvala. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja ću prvo reći da će e, Unija zapravo ući u fazu kad će se bojati stimulirati inovacije. Na što je to pacijenata mislim da e, bi e, ono što je unosno zapravo trebalo utjecati odnosno velike su e, margine profita, ogromni profiti se ostvaruju u farmaceutskoj industriji. Ne želimo da zdravlje postane biznis. Međutim, u razdoblju, e, u izvješću za 2008. i 2009. E, komisija je naznačila što bi trebalo poduzeti, kakve mjere recimo nešto poput dopunskog certifikata E, bi trebalo izdavati za patente. E, zanima me hoćete li e, taj, te upute slijediti, odnosno radili se samo o malom postotku ili doista dolazimo do ili idemo prema rješenjima za postojeće bolesti. Čini mi se da imamo velike e, sukobi između originalnih patenata i generičkih e, lijekova. E, I naravno još jedno pitanje, hepatitis C. Što bismo mogli učiniti da se ovakvi slučajevi ne događaju? Hvala lijepa. Većina je e, pitanja bila upućena, Agenciji za lijekove. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. A što se tiče nestašica lijekova, mislim da tu imamo relativno malu ulogu i e, podržat ćemo sve e, druge dionike da nam daju e, podršku u tome. Što se tiče HPV-a, znam da za stajalište i za prigovor ombudsmanu revidirali smo sve svoje materijale, sve što smo e, izdali i sve informacije te mogu reći da je naš sustav farmakovigilancije vrlo robustan. Dobivamo oko milijun upozorenja godišnje i mislim da nemamo premalo izvješćivanja za države članice, ali samo ističem da svaki pacijent se može nama obratiti izravno e, a izravna upozorenja e, su e, i nam stižu i broj se udvostručuje svake godine. Nodiko i slučaj je o tome smo raspravljali, oni su došlo je do određenih e, nesuglasja u e, raspravi e, i upravo se takav raskorak dogodio na našem odboru za farmakovigilanciju i razmotrili su podatke i smatraju da sustav da ovaj sindrom nije izravno povezan s HPV cijepivom. Dakle, ne znači ako se nešto dogodilo nakon određene situacije da to ima e, vezu. 80 milijuna žena je cijepljeno i e, nam ukazuju da nema povezanosti ali e, pratimo i dalje situaciju i promičemo aktivnu farmakovigilanciju. E, mi smo mi publiciramo e, mnoge studije svake godine i dođe li do novog upozorenja brzo ćemo reagirati. Dakle, potpuno smo odbacili stajalište Nordic Okrejna i e, Cochrane se tu distancirao. Radi se o Norti Cochrane i to je njihovo mišljenje koje je e, su odbacili svi znanstvenici koji su u ovo bili uključeni, a zapisnici svih e, naših sastanaka su vam dostupni. Trebam sada i reagiranje komisije tri e, minute. Smatram da je ovo e, vrlo važno pitanje u sklopu e, suradnje između komisije i agencije za lijekove i ovi fenomeni su u porastu zbog promjena u lancu dobave farmaceutskih proizvoda, e, zatim e, nabavi na različitih, e, različitim tržištima i različitim putovima kojima lijekovi dolaze do pacijenata. I zapravo trebamo se sad s tim fenomenima nositi i Zajedno s e, agencijom radimo na ovom procesu koji se odnosi ne toliko na zakonodavstvo koliko na praksu. I lancu opskrbe e, ako je nešto e, recimo krivo proizvedeno u Kini ili u Indiji, to će utjecati i na pristup lijekovima e, i nadomjescima. Ovome nema lakog ni jednostavnog rješenja, e, svi trebaju e, surađivati, a imamo i informatička rješenja e, koja su važna, a mi trebamo i dalje što je moguće pozornije pratiti e, i pod estonskim smo predsjedništvom već dobili informaciju da će krajem godine doći do e, sastanka o novom digitalnom pristupu praćenja nestašica. Što se tiče pitanja gospođe Kabeson o e, zakonu o tržišnoj utakmici, e, dakle komisija e, ima izvješća o praksi i imamo nekoliko slučajeve u kojima smo donijeli odluke, e, tri zapravo takva slučaja. Imamo i presudu od rujna prošle godine e, i e, to je kojom se potvrđuje odluka komisije i nalaz komisije. Što se tiče drugih e, zakona i propisa radimo i dalje na izvješću e, i pratimo ove inicijative i planiramo parlamentu predstaviti izvješće o pedijatrijskoj medicini i lijekovima. Hvala lijepa. Hvala vam na odgovorima. Ova točka je sada zaključena i možemo odmah eh, nastaviti eh, u, s javnim saslušanjem o dodanim vrijednostima Europske unije u područjima okoliša javnog zdravlja i sigurnosti hrane. Reći ću jednostavno da je cilj današnjeg saslušanja da e, ukažemo na dodanu vrijednost koju Europska unija, njene institucije i agencije mogu e, donijeti e, u poboljšanju e, standarda života naših e, građana, a puno je e, državljana Europske unije za koje je ovo vrlo važno pitanje i dat ću riječ prvo zelenima i EEB-u i druge također molim da se pridržavaju e, ograničenja od 10 minuta za prezentaciju. Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala vam isto tako e, na prilici da se obratim. Započet ću ovu prezentaciju govoreći o dostignućima i što je politika zaštite okoliša do sad polučila. E, što nije u redu, što bi se još trebalo dogoditi, a u vremenima poput ovih sadašnjih trebamo zapravo razmotriti što se e, postiglo do sada i gdje smo bili uspješni. Tri su glavna prioriteta. Um, the three priority areas of the environmental Dakle, tri prioriteta akcijskog e, programa, od kojih je prvi priroda i biološka raznolikost. A reći ću, vraćam se sad na sadržaj, da zbog e, politike očuvanja prirode u EU uniji vidimo neke važne e, elemente. Vrlo je velik broj vrsta koji se vraćaju s ruba iz, iz, izumiranja. I vidimo također potpuno promijenjeni obrazac e, recimo kod ptica selica koje, se, koje više nisu ubijane. E, I isto tako smo E, izbjegli e, izumiranje recimo e, iberskog risa i spriječili propadanje evropskih vrsta i staništa. Dakle, oko 9 milijardi godišnje se u ovo ulaže i to je element i aspekt bioraznolikosti koji se ne bi bio dogodio bez EU politike. Zatim e, u čistoj kružnoj ekonomiji imamo e, uspjeha e, i sa ciljevima, s mjerama, zatim različitim sportskim schemama i također E, prodajom e, manjeg broja kilovat sati, a većom, e, veće energetske površine. Zatim imamo promjene propisa za automobile, za kamione, poboljšanje kvalitete zraka i politika recikliranja i ekološki dizajn kao standard e, omogućuje zaokret prema kružnom gospodarstvu upravo zbog nastojanja koja su e, poduzeta u Europi. Dakle, isto tako i označavanje motora e, će nam donijeti 6905 džula energije i e, milijune kubičnih metara e, pitke vode te e, sigurniju energiju. U području zdravlja i sigurnosti naglašavamo značaj kvalitete zraka i različiti pomaci su postignuti kao recimo eh, gornje granične vrijednosti za razdoblje između 2003. Eh, i 2013. godine eh, i trendovi koje predvodi Njemačka a koji bi trebali smanjiti broj preuranjenih smrti od 22.900 na 2.600. Uredba REACH je poticaj za promicanje odgovarajućih e, e, inovacija. E, rijeke i plaže su postupno sve čišće, smanjuje se broj teških metala, fosfora i tako dalje. I ako se pitamo koja je to dodana vrijednost, vidjet ćemo da je to nešto što se osjeti u svih 28, a još uvijek nas je 28 država članica koje e, su udružile sredstva da bi se e, postigli kriteriji koji su objektivni i mjerljivi e, i to je svakako ne uspješnije nego da to svatko čini za sebe. Rezultat je da je Evropska unija doista postala globalni čimbenik u donošenju propisa. Nema drugog dijela svijeta gdje e, postoji e, takav e, takav čimbenik i to omogućuje da poslovanje u Europskoj uniji dobije određene e, prednosti, ali i da se ujednačuju uvjeti za sve dionike u Europskoj uniji, e, pa i da se možemo nositi s e, učinkom prekograničenog onečišćenja. To je dio temeljnih prava koje Europska unija jamči svojim građanima i to je vrlo često područje za koje građani smatraju da bi Europska unija trebala činiti više, a nikako manje. Sve zajedno možemo reći da se radi o uspješnici, ali e, trebamo raditi više. I pitanje je zašto je e, došlo do nestačica ili recimo problema koji proizlaze iz nedostatne reguliranosti e, iako je e, su e, propisi i uredbe često smatrani glavnom preprekom ali događa se da ne vidimo što znače ove ove stvari, no eh, mislim da je važno istaknuti da imamo agendu o kojoj smo se na globalnoj razini suglasili i to nam daje bolje alternative i želim prvo reći da je osnovna poruka da eh, Evropska unija eh, treba još uspješnih primjera. E, rimska izjava od pred nekoliko tjedana je e, obećavajuća, a e, čini se da i vodstvo, politička vodstva razumiju da nije dostatno samo da nije dostatno da se zaustavimo na ovome što smo do sad uspjeli, želimo bitno više postići u e, pogledu promjene klime i također želimo da se to proširi na druge sektore poput poljoprivrede, e, zrakoplov, zračnog prometa, e, zatim transporta, pa onda kod onečišćenja e, vode koje se događa vrlo često, odnosno izvor mu je na poljoprivrednim gospodarstvima, e, pa ćemo e, svakako nastojati provedbu propisa učvrstiti. Ovaj će odbor uskoro glasovati o novim e, o prijedlogu novog sadržaja kadmija u e, umjetnim grojivima i e, važno je postići kontinuitet jer problemi proizlaze iz nedostatka kontinuiteta. Vi ste rekli da je e, povjerenik Vela e, odgovarajuća osoba e, za ovaj posao, ali treba mu novi, novi mandat i započeli smo razgovore o osmom akcijskom programu za okoliš. Neophodna, neophodan je kontinuitet i to je sve što sam htio reći. Hvala vam lijepo. Hvala na vašoj prezentaciji i hvala na ovom optimizmu na kraju. Mislim da naš sljedeći govornik Todd Stern e, koji je e, specijalni izaslanik e, iz SAD-a za klimatske promjene. On je bio prisutan tijekom pregovora o klimatskim promjenima i on će nam više reći o svemu tome. Izvolite mikrofon. Hvala, zahvalio bih odboru na ovu pozivu. Već sam bio u parlamentu nekoliko puta na privatnim sastancima sa zastupnicima, ali ovo mi je prvi javni nastup ovdje, čast mi je biti ovdje. Zamoljen sam da govorim o ulozi Europske unije u međunarodnim e, pregovorima za klimatske promjene. Europska unija je jedan je najvažniji saveznik eh, SAD-a u zadnjih sedam godina koliko eh, na ovome radim. Eh, već sam bio na desecima sastanaka sa svojim kolegama iz EU-a od 2009. do 2016. Nismo se u svemu složili, ali o velikim stvarima smo se složili. Dakle, da se moramo agresivno boriti protiv klimatskih promjena i moramo postići ambiciozni uključiv međunarodni sporazum kako bi se uspješno borili protiv klimatskih promjena. A ono gdje se nismo slagali, e, tu smo tražili zajedničku predanost e, našem cilju. E, ne bi bilo ovog povijesnog pariškog sporazuma bez doprinosa Europske unije. Europska unija je ključna za ovaj napredak koji smo postigli malo po malo, ponekad smo učinili dva koraka naprijed i jedan i pol korak unatrag, ali još uvijek smo išli naprijed. Europska unija je čvrsta i pouzdana, naša politička situacija vezana za klimatske promjene u SAD-u je dosta nestabilnija nego u Europi, a ne, i to ne samo u nekoliko zadnjih mjeseci, gledano u širem američkom kontekstu, Postignut je velik napredak u stavu javnosti u SAD-u i još i dalje on traje i ja, uvijek, ja još uvijek gajim nadu i da ćemo e, postići ciljeve na kraju. Međutim, ova pouzdanost Europske unije je bila vrlo korisna zadnjih godina. Uvijek smo znali i cijeli svijet je uvijek znao da se na Europsku uniju može računati da ostane predana svojoj temeljnoj misiji koja je e, zapisana u klimatskom ugovoru iz 1992. a to je da se spriječe opasne promjene klime. Drugo, e, EU je ambicio, bio ambiciozan glas u ovim klimatskim pregovorima i on je, Evropska unija je vodila primjerom. oni su postavljali najambicioznije ciljeve, robustne, ciljeve i postavljeni su i petogodišnji i kako bi se e, pregledalo stanje stvari i stanje napretka ka postizanju ciljeva. Europska unija je 2011. na pregovorima u Durbanu igrala ključnu ulogu. EU e je pomogla izgraditi koaliciju zemalja e, kako bi se ispregovarao novi sporazum za razdoblje nakon 2020. E, kada smo došli na COP 2011. E, operativna pravila primjenjiva na sve zemlje su bila ona iz Kopenhagena i Cancuna iz 2009. i 10. Međutim, pokrivali su samo period do 2020. nisu išla dovoljno daleko. U Durbanu e, su se svi obvezali na ambiciozne ciljeve i ta koalicija je postala jedna važna snaga na razgovorima u Durbanu kada se razgovaralo o novom sporazumu koja je kasnije nazvana Durbanska platforma. Četiri godine kasnije koalicija je proširena, uključila je SAD i ostale i odigrala je ključnu ulogu u postizanju ovog ambicioznog pariškog sporazuma. Ja sam možda prvi nazvao tu koaliciju ambicioznom, međutim Europska unija je bila tada prisutna na osnivanju 2011. i ta koalicija ne bi postojala da Europska unija nije sudjelovala u njenom stvaranju 2011. Europska unija je također snažan i uporan glas e, za uspostavljanje e, temeljnih pravila koji su postali pariški sporazum. I bez toga svega sporazum nikad ne bi bio postignut. Potrebna su nam pravila i norme koje se primjenjuju na sve i svi se moraju držati tih pravila, a napredak prema ciljevima mora biti transparentan. Svi ovi doprinosi E, su omogućeni zbog toga što je Europska unija na tome radila. Također mnoge pojedine države su bili e, važni dionici u klimatskim pregovorima. Mi u SAD-u smo radili s Ujedinjenom kraljevinom, Francuskom, Njemačkom, Norijskim državama, Španjolskom, Italijom, Poljskom i drugima. Svi su dali svoje doprinose. Međutim, utjecaj EU-a je bio drugačiji. EU je mogao govoriti u ime jedne moćne političke zajednice država na način na koji to nije mogla ni jedna druga država. Mogu samo zamisliti sve frustracije i poteškoće u koordinaciji politika s toliko različitih nacija. Često imamo o tome noćne more i zahvaljujem zvijezdama da mi u SAD-u imamo svoje izazove, ali nemamo barem taj i rezultat koji je postignut je zaista bio vrijedan. Rekao bih nešto za zaključak, e, Pariški sporazum i sve oko njega nije gotovo, potrebni su dodatni koraci tijekom sljedećih godina i to uključuje detaljnije smjernice na nekim područjima, uključujući i transparentnost. To će biti zaključeno 2018. Također to uključuje takozvani facilitativni dijalog koji će na neki način biti jedno početno, početni pregled stanja stvari da vidimo e, kakav napredak je postignut nakon Pariza, to će biti 2018. Zatim prvi od petogodišnjih ciklusa će doći na reviziju i također ciljevi za 2020 važno je da, ovaj, da ova ravnoteža koja je postignuta pariškim sporazumom bude zadržana. Nekima se to nije sviđalo. Europska unija je još uvijek jedan od glavnih stupova borbe protiv klimatskih promjena, imat će veliku ulogu, a Pariški sporazum je bio moguć samo zbog toga što su razne države i grupe država mogle postići e, kompromis i sada nema mjesta da se vraćamo unatrog. Hvala, bio sam brži nego e, što mi je dodijeljeno vremena i otvoren sam za pitanja. Hvala. Sada ćemo prijeći na sljedeći blok. E, sljedeći, sljedeća točka na dnevnom redu je javno zdravlje. Sljedeća govornica je Nina Renšo, glavna tajnica Europske alijanse za javno zdravlje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. U ime Europske alijanse nastavit ću u ovom pozitivnom tonu kao i do sada. Kao što znate, zdravstvo je samo 20 godina u nadložnosti Europske unije, ali 1980. su već započeti programi Europa protiv e, raka, Europa protiv side i borba protiv e, zlouporabe droge. Europska unija ima veliko iskustvo u identificiranju e, prijetnji javnom zdravlju i moramo više reklamirati to svoje iskustvo. Zdravstvo je možda najveća priča o uspjehu europskog projekta. E, možemo svi biti ponosni na to i e, gledati na buduće postignuća u tom e, području. Organizacija zdravstvenih usluga je u nadležnošću država članica, nitko ne traži jedinstvenu europsku zdravstvenu skrb ni zajedničku europsku politiku za zdravstvo. Europska unija u onome gdje ima nadležnost je dala svoje doprinose radu i održivosti naših zdravstvenih usluga i makroekonomskoj stabilnosti. Europske integracije mnogo su toga postigle u razvijanju naših e, zdravstvenih usluga, e, slobodano kretanje zdravstvenih stručnjaka, sigurnost lijekova, dobrobit pacijenata. Na primjer, ako vam je potrebna transfuzija krvi u nekoj drugoj državi, imate na to pravo. Zajednički minimalni standardi su također tu, imate pristup e, lijekovima koje su vam potrebni, to je zahvaljujući zakonodavstvu EU-a unutarnje tržište koje olakšava trgovinu proizvodima, također e, donosi i ove nezdrave proizvode, na primjer alkohol, duhan i tako dalje. I, I to slobodno kretanje e, je stvarnost. Također i bakterije i razne zarazne bolesti se kreću preko granica. E, dakle, mi pružamo i zaštitu protiv prijetnji zdravlju. Europska unija ima veliko iskustvo u reagiranju protiv prijetnji javnom zdravstvu, na primjer taliomid, e, olovo u benzinu, BSE, e, onečišćenje zraka, karcinogene kemikalije i tako dalje. Za mnoge od ovoga bilo je potrebno donijeti i zakonodavstvo. Zakonodavstvo je tek kasnije uspjelo uhvatiti korak sa politikama unutarnjeg tržišta. Imam nekoliko primjera gdje je Europski parlament bio instrumentalan u donošenju ovih politika. Prvo je kontrola duhana. Europske politike omogućile su državama članicama da, da se bore protiv e, duhanskog lobija. Prije 20 godina pola muškaraca u Europi su bili pušači, danas je to palo na 30% one, koje su, one države koje su bile najbolje pokazale su e, vrlo veliko smanjenje u količini pušača i smrtnosti od e, bolesti povezanih s duhanom. Broj pušača još uvijek pada u Europi, ali svejedno ubija 700 tisuća ljudi svake godine u Europi. Svaki drugi pušač će umrijeti e, ranije zbog pušenja. Što se tiče klimatskih promjena, Europska unija je povećala svoj utjecaj u svijetu vezano e, uz e, globalni konvenciju o globalnom okviru za kontrolu duhana koju je potpisalo 180 vlada na svijetu. Što se tiče sigurnosti na cestama, 2001. su zacrtani ciljevi da se smanji broj smrtnosti e, za pola do 2010 to je palo za 43%, deseci tisuća života su spašeni zbog toga i to je došlo kao rezultat aktivnosti Europske unije. To je sve vezano uz provedbu zakona, vezano za sigurnosne pojaseve, ograničenja brzine i tako dalje. taj, ta suradnja nacionalnih politika i europskih politika je dala odlične rezultate. E, želim spomenuti i politike vezane uz kvalitetu zraka. Tu imamo odličan uspjeh. E, negativni utjecaj transporta je smanjen za 30%, a utjecaj industrije za 60% vezano za preuranjene smrti moramo se pozabaviti donošenjem boljih zakona e, vezano uz ovu aferu Dieselgate. Mnogo toga još moramo učiniti. Ove fine čestice, lebdeće čestice uzrokuju 400 tisuća preuranjenih smrti e, svake godine. I nemoguće zamisliti funkcionalno unutarnje tržište koje ne štiti zdravlje svojih e, građana, pacijenata i potrošača. Zdrava populacija je uvjet za zdravu ekonomiju. Politike da se poveća očekivana životna bod, dob su isplative. Jedna dodatna godina u prosjeku povećava BDP za 4%. Možemo to usporediti sa velikim obećanjima za TTIP koja su od pola do jedan posto i onda razumijete zašto bi se komisija trebala baviti sa svojih deset e, najvećih prioriteta. Očekivana životna dob je povećana između 1990. i 2010. Međutim, među državama članicama postoje ogromne razlike na primjer između Italije i Litve postoji razlika od 12 godina za muškarce. Živimo duže, ali ne nužno i zdravije. Postoje mnoge kronične bolesti koje su problem. Strategija iz Lisabona, njome smo željeli dodati dvije godine zdravog života do 2020. ali Europska unija neće ispuniti taj cilj. E, EU je trebala usvojiti strategiju za borbu protiv kroničnih bolesti, ali ta strategija još nije ni, ni predložena i mnoge milijarde eura ćemo izgubiti zbog toga. Također bih e, naglasila ovu nejednakost u zdravstvu. Između najboljih i najgorih ima gotovo 20 godina razlike. Na primjer, Romi e, imaju očekivanu životnu dob za deset godina kraću e, nego e, njihov nacionalni prosjek. Što se tiče beskućnika, za njih su statistike najgore. Beskućnici umiru u dobi od 47 godina u prosjeku, a žene sa samo 43 godine. Što se tiče istraživanja u zdravstvu, dodatna vrijednost e, suradnje u Europi je ogromna. Tu su dobrobiti za pacijente, za zdravstvene usluge, nacionalne proračune, također i za šire gospodarstvo. Ono što nismo dovoljno dobro učinili je koristiti znanje i iskustvo kako bi primijenili princip predostrožnosti u Europi. Nažalost, Brexit je jedan prirodni eksperiment iz kojeg ćemo saznati koliko je bila vrijedna europska suradnja za tu jednu zemlju. Ovaj odljev mozgova već počinje iz, sa sveučilišta industrije u Ujedinjenoj kraljevini, ali svi ćemo biti na gubitku ako e, ne budemo imali e, njihove stručnjake i suradnju s njima u Europi. Znamo iz suradnje sa EU koje politike funkcioniraju, koje države e, su bolje. Ujedinjena kraljevina ima loše statistike vezano uz preuranjene smrti, odlazak iz Europske unije, vidjet ćemo što će donijeti. Nekoliko završnih napomena. E, bilo jedno izraživanje eurobarometra na 30.000 građana. E, većina želi da Evropska unija više čini vezano za zdravstvenu skrb. I što Europa čini za mene i moju obitelj, to je našim građanima najvažnije. Politike Europske unije spasile su mnoge živote, nikad nećemo znati koliko skandala je izbjegnuto, koliko pušača smo uvjerili da prestanu ili da ni ne počinju pušiti. To je vjerojatno se broji u stotinama tisuća ljudi. Sada moramo se nadograditi na naše uspjehe, moramo poboljšati ono u čemu nismo uspjeli, riješiti problem kroničnih bolesti, tuberkuloze, hiva, nejednakosti i tako dalje. E, loša prehrana je postala najveći faktor e, rizika bolesti u Europi. Također moramo se baviti i e, prijetnjama kao što su mikrobi. Sada je čas da Europa surađuje na zaštiti našeg zdravlja, jer alternativa je nezamisliva. 10 milijuna smrti svake godine do 2050. zbog infekcija koje se ne mogu liječiti antibioticima. Bogate zemlje također neće biti imune. Jer bogate zemlje imaju najviše toga izgubiti. Dobra vijest je da svi ti budući scenariji e, moguće ih je izbjeći, znamo što učiniti, ciljevi održivog razvoja daju nam neke smjernice i moramo to postići do 2030. Zdravstvo se diže na međunarodnoj agendi i uloga Europe je jako važna. Hvala vam svima što ste postigli kako biste zaštitili i poboljšali naše zdravlje i hvala vam što i dalje radite na ovom problemu u budućnosti. Hvala. Hvala na vašoj prezentaciji. Sada za EMA, Europska agencija za ljekove, gospodin Guido Rasi. Imate pet minuta, izvolite. Thank you, chair. Um, yes, I'm very honored to... Hvala vam lijepa, meni je doista čast što danas eh, držim prezentaciju, govorit ću o Agenciji za lijekove, odnosno agencija je doista dobar eh, primjer eh, korisnosti za jedinstvenog tržišta. Dakle, mi smo doista tržište za sigurne lijekove, visokokvalitetne lijekove, kliničke ispitivanja i akademsko istraživanje. Dakle, imamo jednu evaluaciju, jedan marketing i da se ovo sve pomnoži s 27 uz rizik za dosljednost. Mislim da to samo po sebi predstavlja najveću dodanu vrijednost e, za javno zdravlje. Dakle, imamo jedan standard, jedan set pravila i imamo koristi od mreže e, i upravo zato E, mišljenje e, je kod odobrenja za tržište e, prihvaćeno u cijeloj Uniji. 40.000 certificiranih stručnjaka radi za nas. Imamo popis stručnjaka koji su, čije su kompetencije provjerene i koji su E, koji mogu dati mišljenje koje će e, potkrijepiti e, konačnu odluku. No, potencijal je doista ogroman, potrebe za stručnim mišljenjem su velike i imamo sustav na koji možemo biti vrlo ponosni. Sustav je robustan, kao što smo već danas rekli, i neprestano pratimo sigurnost lijekova e, i e, reći ću vam e, na koji način se radi i zašto su klinička ispitivanja izravno e, ključna za e, naše pacijente. Dakle, i dalje trebamo e, raditi na usklađivanju procesa da bi oni bili što je moguće učinkovitiji, te bi se moglo pomoći kod dobivanja čvršćih dokaza i to na učinkovitiji način. Ponosni smo što je Europa e, predvodnik u uključivanju pacijenata u e, proces donošenja odluka budući da je procjena rizika e, i koristi ono što u konačnici odlučuje I reći ću nešto u e, zaključku, a to je da nam je e, transparentnost e, iznimno važna, ona je najvažniji alat za izgradnju vjerodostojnosti i povjerenja kod promicanja znanstvenih inovacija. Farmakovigilancija je drugi stup i već sam e, sustav farmakovigilancije opisao da bismo odlučili imamo tri izvora e, informacija prvo je pacijent pa onda proizvođač i e, FK tvrtka e, imamo jedan od najotpornijih i najrobustnijih sustava u e, svijetu. Uz određenu inicijativu e, trudimo se zadovoljiti i medicinske potrebe, a ne samo pružati priliku na tržištu. E, a važno je inovacije pružiti i na uvid pacijentu dovoljno rano i na učinkovit način. Hvala vam lijepa, hvala vam E, na svemu što ste rekli. Ne znam uopće kako bismo bez e, naših e, agencija a sada Europski centar za prevenciju bolesti i kontrolu. E, naš centar je 2005. postao, e, počeo djelovati u Švedskoj. Evropska unija time je po prvi puta uspostavila i utemeljila jednu agenciju koja prati uzroge, ugroze po zdravlje širom Europe da bi e, mogla komunicirati e, podatke o opasnostima svima koji žive u državama članicama Europske unije. E, sve je krenulo od 2003. odnosno izbijanja SARS-a i straha koji se u tom smislu proširio Europom, pa se uvidjelo da je potrebna bolja koordinacija ovakovih pojava da bi ih se kontroliralo na razini Europske unije. A budući da živimo u globaliziranom kontekstu, bolesti se ne zaustavljaju na granicama država i treba razviti sustav ranog upozorenja, te u tom smislu ECDC vrlo blisko surađuje s nacionalnim tijelima širom Europe tri su primjera kako mi e, dodajemo vrijednost. Naša agencija e, prikuplja podatke o motrenju e, kroz europski sustav za motrenje i na taj način zapravo bilježimo obrazce pojavnosti u državama članicama i prije nego što je TESI uspostavljena, bilo je nekoliko mreža, e, namjenskih e, mreža, gdje se individualno to sve pratilo. Sad e, je TESA jedna postaja na kojoj se rješava sve što je povezano uz zarazne bolesti na razini Europske unije. Na primjer, svaki dan u 11.30 ECDC ima sastanak da bi se e, razmotrilo upozorenje koja stižu iz Europe i cijelog svijeta i na temelju toga e, tesi sustav e, motrenja aktivira sustav za rano upozoravanje i praćenje i provodi procjene rizika što je onda smjerodajno za države koje bi možda trebale nešto poduzeti. Osim toga, ECDC e, poboljšava stupanj pripravnosti e, kroz edukaciju i simulacijske vježbe. Za vrijeme izbijanja e, epidemije virusa Ebola radili smo u Gvineji u partnerstvu s državama članicama i drugim dionicima poput svjetske zdravstvene organizacije i drugih. E, kod žute groznice u Angoli koordinirali smo tim na terenu e, uz e, novo utemeljeni Europski medicinski korpus. I prikupljamo i znanstvene dokaze na koje ne utječu komercijalni ni politički interesi. I rizik javnost e, doživljava na različite načine. Želimo e, okupiti civilno društvo, stručnjake e, i donositelje odluka, političare, da bismo objasnili zdravstvene ugroze kojima su izloženi evropski građani, te kako je njih moguće pratiti i kontrolirati. Europske agencije poput EFSE, EMA, EA i EMCDDA nam u tome svemu e, pomažu i danas e, su e, ti kolege radili zajedno na drugom izdanju izvješća o antimikrobnoj rezistenciji i suradnja sa stručnjacima e, diljem Europe omogućuje nam da dobijemo e, neovisna e, mjerodavna mišljenja o opasnosti koju predstavljaju razne vrste bolesti, što je vrijednost, dodana vrijednost ECDC-a. A sad idemo prema zadnjem bloku, a to je sigurnost hrane Monique Jans eh, iz Veliki eh, Europe eh, će biti prva govornica. Deset minuta imate. Evo čekam na prezentaciju. Rutinski uvijek moram raditi na tome da institucije potrošačima u Europskoj uniji pruže više E, kvalitete i veću vrijednost ono što o čemu želim govoriti osim sigurnosti hrane odnosi se na e, možda malo posebni kut promatranja e, potrošača u općenitom smislu želim reći da radim puno na trgovinskoj politici te kontaktiram s dionicima u mnogim državama i drago mi što sam europski potrošač jer smatram da kao takva imam jednu od najboljih sigurnosnih mreža koja me štiti bez obzira radilo se od sigurnosti proizvoda, o kemikalijama, o e, hrani ili farmaceutskim proizvodima. Ono što frustrira je nedostatak svijesti kod javnosti o toj sigurnosnoj mreži koju Europska unija ima. I e, to je doista jedna ambiciozna mreža i institucija, agencije i mi sami, nevladine organizacije ili udruge civilnog društva trebamo e, utjecati na javno mnjenje u državama članicama e, i stajalište o tome što radi ova mreža. Što se tiče naših e, postignuća, moram reći da je to e, primjenjivo kod sigurnosti hrane, recimo načelo opreza kod lanca opskrbe hranom. To su principi koji su e, održivi. Imamo naravno i jake e, propise i e, nacionalne vlasti e, i nacionalna tijela rade na razmjeni informacija, na e, sustavima upozorenja, zatim sustavima upozorenja za ljudsku i životinsku hranu e, i imamo zajedničko istraživanje i suradnju između nadležnih tijela država Unije. Naša istraživanja e, su e, brzo daju rezultate i još ću dodati nešto o zaštiti okoliša te koristi od zaštite okoliša. E, ako imate veću energetsku učinkovitost, to ne samo da je dobro za okoliš, već je dobro i za potrošače jer će do kvalitetnih e, e, roba dolaziti e, povoljnije vozit će automobil koji je ekološki bolji i tako manje zagađivati. Međutim, sve u svemu to vas manje izlaže različitim lošim utjecajima e, kao što je recimo zagađenje odnosno ne onečišćenje zraka. Imamo i uredbu o e, kemikalijama e, budući da se smatra da potrošač ima pravo znati koje su to kemikalije koje se nalaze u proizvodima. Što se javnog zdravlja tiče, već je dosta spomenuto. Ja naglašavam jedan element, a to je da uzimamo zdravo za gotovo, da imamo pravo na zdravstvenu zaštitu, putujemo li u Europskoj uniji eh, i eh, u pogledu sigurnosti hrane, to, o tome se već govorilo. imamo sustav upozoravanja koji je vrlo učinkovit. Ako dođe do incidenta u lancu opskrbe hranom, djelovat će e, e, u imamo snažnu e, i dobru znanstvenu suradnju unutar EFSE, imamo također dobre kontrole i ured za e, hranu i veterinarstvo i Europska unija je doista veliko tijelo različitih nadležnosti i kao takva ima e, određenu težinu u međunarodnim forumima poput kodeksa alimentariusa i e, ima jaču moć kod pregovaranja Radilo se o sigurnosti hrane ili drugim temama na međunarodnoj sceni. E, za nas je jako važan održiv sustav od farme do tanjura e, i e, želimo raditi na sprečavanju pojava bolesti E, reći ću e, zaključno da ima još e, izazova koje treba identificirati te da treba biti što je moguće prisutni na globalnim tržištima. Sve je više pritiska na Europsku uniju da se otvori i da otkloni prepreke trgovini. Naravno, postoje sigurnosni sustavi koji su u sustav hrane ugrađeni i na to treba posebno paziti. Kao i na multilateralne ili bilateralne sporazume poput te tipa zalažemo se za otvoreno tržište, za globalizaciju, ali ne po cijenu e, snižavanja razine naših standarda. To je nešto što, e, o čemu nema e, pregovora. Osim toga, e, svjesni smo potrebe za dereguliranjem, to je e, važna tema, ali kratkoročni pristup e, i zapravo se čini i tako je izgledalo tijekom desetljeća da je su spriječeni različiti skandali i da su spriječeni problemi uh, putem reguliranog sustava. Uh, dakle, problem je u tome da ako imate neregulirano područje i dogodi vam se incident, onda imate i socijalizaciju uh, troškova i zapravo je porezni obveznik taj koji plaća, a ne industrija koja je e, stvorila taj rizik. Rado ću odgovoriti na e, vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala i tko bolji da nastavi o sigurnosti hrane od Huberta Delujkera iz Europske agencije za sigurnost hrane. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, pokušat ću proći kroz pet točaka u pet minuta za prve isprike našeg izvršnog direktora dr. Ula, on je u Japanu, ali on će vas posjetiti sljedeći tjedan, tako da ćete imati priliku razgovarati s njim. E, zašto ovo spominjem? Zbog toga što surađujemo s dvije sestrinske organizacije i ilustrirat ću vam kako je duboka ta suradnja, kako je e, gospođa Goens spomenula. Što se tiče našeg područja rada, mi smo jedna organizacija koja odgovara na krize u onečišćenju hrane e, vezano za dioksine i slično, ali nakon što smo krenuli s radom, shvatili smo da ćemo biti jedna regulatorna agencija, to nam čini 80% posla. U svjetlu ovoga što je rečeno, želim naglasiti da EFSA ima ulogu u zdravlju životinja, zdravlju biljaka, to ima mnogo veze s prijetnjama vezano za uvoz koji može naštetiti našem okolišu i našoj poljoprivrednoj proizvodnji, moramo i to imati na umu. Tri točke e, koje želim spomenuti, e, jedno je kako ćemo sve postići, naravno ponovit ću nešto što su rekle kolege, Prva se tiče stručnosti. E, bez dobrovoljnog javljanja stručnjaka u Europi ne bismo uspjeli učiniti sve što smo učinili i obavili smo ogroman posao vezano za aditive. Imali smo tisuće e, propisa i tu smo uspostavili čak i neke svjetske standarde. Također bih rekao da ne trebamo uzimati tu stručnost kao zdravo za gotovo jer potrebni su nam e, resursi koje možemo uložiti u to. I kolege iz EME proaktivno ulažu u to, a naše financije to ne dopuštaju i nećemo moći raditi na daljem osposobljavanju naših stručnjaka. Što se tiče suradnje s državama članicama, surađujemo s organizacijama iz država članica – kako bismo mogli provoditi nadzor i praćenje. E, godišnje skupljamo 10 do 15 milijuna uzoraka pesticida, to je sve standardizirano. A rezultat je taj da je Europa najveći proizvođač podataka o kontaminaciji pesticidima svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ovdje je poanta ta da često surađujemo s organizacijama iz država članica koje su specijalizirane. Prošli tjedan sam bio u Nizozemskoj, razgovarali smo o jednom softveru koji oni razvijaju, a mislim da je koristan za cijelu Europu, e, vezan za smjese kemikalija. Ali financiranje je izazov, jer financiramo istraživanja na visokoj razini, ali ovo nisu neka nova istraživanja, ovo je, ovo je pitanje održavanja postojećih sustava i moramo misliti na ta središta izvrsnosti kako bi ona mogli, mogla ostati dalje e, u vodećoj poziciji. Treći element je suradnja s drugim agencijama, primjer su EMA, ECDC, možda će sljedeći govornik spomenuti našu suradnju sa ekom vezano za endokrine e, tvari. Sada imamo mrežu EUANSA, mreža organizacija koja daje savjete, znanstvene savjete 13 agencija Europske unije koja, koje se bavne, bave raznim pitanjima. E, nadamo se da možemo konzistentno dostavljati podatke svim agencijama. vezano za aspekte nesigurnosti e, naših e, znanstvenih savjeta. E, radimo i sa grc om i na novim standardima, također i na prijedlozima za protokole testiranja koji nisu temeljeni na životinjama. Nadamo se da možemo mi možemo bolje zaštititi e, potrošače uz niži trošak, ali moramo pomno razmotriti sustav održivog financiranja za taj rad. Hvala. Hvala lijepa, kao što ste spomenuli, nastavljamo s gospodinom Gerdom Dansetom. E, ravnateljem Europske agencije za kemikalije. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedatelju. Objasnit ću kako surađujemo u Europskoj uniji e, na sigurnosti kemikalija. To je jedno paneuropsko pitanje i rad koji obavljamo prekogranično. I to je cijela bit priče. Koje su koristi ove bliske suradnje vezano uz kemikalije, industrijske kemikalije u Europi? Koristi su te da ćemo imati sigurnije kemikalije i sigurnije proizvode e, dakle sve ukupne industrijske proizvode. Informirat ćemo e, naše građane također koji žele sigurnije proizvode, imat ćemo e, tvrtke koje su konkurentne, koje su svjetske predvodnice i koje su održive. Imat ćemo učinkovito jedinstveno tržište za kemikalije i mješavine kemikalija. Također imat ćemo učinkovitija nadležna tijela i bolje korištenje javnih sredstava praktična dodana vrijednost je ta da možemo donositi odluke i mišljenja temeljeno na kvaliteti, na brzini, transparentnosti, neovisnosti i time ćemo dati težinu našim mišljenjima jer smo mi pouzdan partner institucijama Europske unije u tome što im dostavljamo informacije o kemikalijama. E, surađujemo i sa stručnjacima iz cijele Europe koji su imenovani od strane država članica. Također, stručnost koju smo prikupili u našoj agenciji i naš način suradnje sa stručnjacima iz nacionalnih eh, nadležnih tijela koja, koji rade na propisima I, i to je jedan dokaz naše eh, sposobnosti da blisko surađujemo s drugima. Također eh, imamo i savjetodavnu ulogu vezano za tehnologiju, dajemo savjete tvrtkama i međunarodnim institucijama i nacionalnim nadležnim tijelima u drugim državama o tome kako čuvati podatke i kako analizirati rizike vezane uz kemikalije temeljene na alatima koje mi dajemo i stalno ažuriramo. Također e, blisko surađujemo s, našom, s našim dionicima, imamo preko 100 akreditiranih organizacija samo u Europi s kojima blisko surađujemo. I oni nam dostavljaju informacije i daju svoje mišljenje o smjeru e, kojim bi trebala ići naša agencija. Također potičemo e, korištenje ovih podataka, e, svi podaci su korisni i u drugim područjima, na primjer podaci iz Riča korisni, su u drugim područjima, zato želimo poboljšati kvalitetu podataka kako bi i drugi dijelovi Europe mogli, mogli koristiti te podatke, na primjer za zaštitu voda, e, za zaštitu na radu i ostala područja vezana za zdravlje i okoliš. Također smo e, osnovali jednu predvidljivost e, tržišta za tvrtke jer im e, rano dosta, unaprijed dostavljamo informacije o tome na kojim ćemo kemikalijama raditi. Dakle, zaista surađujemo s drugim dionicima od početka do kraja. Tvrtke moraju surađivati kako bi sastavili podatke u jednu kvalitetnu cjelinu, moraju surađivati tijek, od početka do kraja lanca dobave i zbog toga imamo jednu ogromnu interakciju tvrtki s nastanima u svim državama članicama. Također s državama članicama radimo na poboljšavanju kvalitete podataka kako bismo identificirali koje su nam bitne e, kemikalije i koji su problemi, također dajemo savjete kako e, se baviti rizicima, kako ublažiti rizike od tih najštetnijih kemikalijama. Također donosimo i znanstvena mišljenja koja pomažu komisiji da donosi svoje mjere za borbu protiv rizika. Dakle, to je jedan zajednički rad za bolju Europu i sigurnije kemikalije. Hvala. Hvala i vama. Hvala lijepa. I kakva je prednost, odnosno dodana vrijednost koju pruža Business Europe? Hvala vam lijepa predsjedatelju i članovi odbora. E, hvala vam i na pozivu ja ću se koncentrirati u ovoj prezentaciji, odnosno intervenciji na okoliš, budući da e, se time bavim, ali isto tako mislim e, da prvo treba reći da radim e, već deset godina u ovom sektoru i to surađujem s diljem Europe, srednjim i malim poduzećima, kao i velikima, ali e, zaštita okoliša e, možemo reći jest na dnevnom redu industrije. Naravno govori se puno o e, promjeni klime, ali isto tako i o zaštiti voda i tako dalje. Industrija i tvrtke širom svijeta rade na zaštiti okoliša iz više razloga. Prvenstveno zato što su tvrtke dio društva i svjesne su odgovornosti koju imaju. Drugi je razlog što to ima smisla u poslovnom smislu radi učinkovitosti resursa. Sljedeći je razlog što, kao što je već ranije rečeno, oni dobivaju komparativnu prednost u um, tržišnoj utakmici budući da čiste tehnologije postaju sve značajnije na globalnom tržištu i moraju se međutim uskladiti s propisima Ovdje u Europi imamo vrlo jaku pravnu stečevinu koja se odnosi na zaštitu okoliša i želim ponoviti ono što su rekli kolege iz EBA, a to je da se radi o raskoraku u provedbi, budući da znamo da u tom smislu ostaje dosta posla, a to znači i nadzora tržišta među drugim stvarima. Želio sam to naglasiti i također da su europske tvrtke te koje su predane cilju zaštite okoliša. Koje su to koristi koje će Europa imati od e, zaštite okoliša. što e, mislim da prvenstveno trebamo reći je da nešto što je tu jako pozitivno jest e, suradnja. Suradnja između tvrtki, velike tvrtke djeluju u svim dijelovima Europe, ali i mala i srednja poduzeća također imaju često klijente E, kupce ili dobavljače iz ne samo jedne već iz nekoliko država. E, biti europljanin je ključno za europske tvrtke i upravo zato europski pristup zaštiti okoliša i ima smisla. Ilustrirao bih ovo i nekim sasvim konkretnim e, primjerima. Neću ulaziti u e, detalje, ali mislim da je važno za našu raspravu da imamo i takvih primjera. E, međutim, imate više različitih načina e, da se govori o dodanoj vrijednosti, ali smotrišta industrije moramo uspoređivati situaciju s europskim pristupom ili mogućnošću da imamo 28 različitih nacionalnih režima zaštite okoliša. Prema tome, e, to su dvije e, stvari koje su totalno različite. I mogu vam dati nekoliko primjera e, iz kojih se vidi vrijednost i korist od europskog pristupa. Kao prvo e, uspostavljene su zajednička pravila, o čemu su i prethodni govornici govorili. Te možemo navesti različite e, primjere u paketu recimo o otpadu. E, vidi se da je puno toga već odrađeno kod e, izrade definicija da bi se moglo uspoređivati i mjeriti napredak e, na europskoj razini. Osim toga, e, direktiva o procjeni učinka na okoliš je nekoliko puta revidirana, a ključna je za industriju da bi se uspostavili zajednički zajedničko djelovanje e, na pripremi e, procjene učinka na okoliš. E, I gospodin Štern je o nečem govorio, a to je da vjerujemo da suradnja na europskoj razini je ključna da bi se bolje čulo europski glas u međunarodnoj raspravi. I po kopu 21 vjerujemo da e, intenzivna suradnja između država članica i uloga institucija su ključne za jedinstvo e, i suradnju na postizanju e, sporazuma. Ne moram to detaljno opisivati, ali mogu reći da trebamo utvrditi da je to recimo sporazum koji će sve strane jednako um, provoditi. Naravno da to nije lako postići. Druga stvar koju ću spomenuti jeste da suradnja također znači da mi e, surađujući kao jedno kao Europa imamo veće tržište za naše tehnologije ali i za korist koja može doći od povećanog broja prilika. Također opažamo i koristi od kružne ekonomije. Znamo da je kružna ekonomija ogromna i ono što može biti e, ugroženo jest razvoj e, sekundarnih tržišta e, sirovina E, i e, potpuno je jasno da što je veće tržište to će biti više prilika. Možemo govoriti o schemi trgovanja emisijama e, i umjesto 28 tržišnih instrumenata na nacionalnoj razini imamo jedno veliko tržište za trgovanje emisijama što omogućuje veću fleksibilnost i e, o, posljednje što ću spomenuti e, je suradnja na europskoj razini koja doista ima e, smisla radili se o istraživanju i inovacijama. ako se radi o opasnostima za okoliš, svakako trebamo više istraživanja i obnove i e, tvrtke predstavljaju 64 do 65% um, ukupnog europskog e, trošenja na inovacije, ali to se odvija i na nacionalnoj razini smatramo da je to dodatni sloj kod uspostavljanja e, odgovarajućeg e, okvira za e, inovacije na europskoj razini i naravno program obzor 2020 će se time baviti. Ovaj europski sloj preko nacionalnog je prava schema i okvir za e, projekte budući da u privatnom sektoru tvrtke iz različitih e, različitih veličina mogu djelovati zajedno. Neću sad e, još uvodno govoriti, samo ću spomenuti da smatramo, a mislim da je to važno u raspravi i, kad se govori o zaštiti okoliša na europskoj razini da nije uvijek isto rješenje za sve i najbolje rješenje upravo zato što smatramo da je potrebna određena razina fleksibilnosti iz više razloga. Imamo 28 država članica, različite povijesti, kulture, e, geografske situacije i tako dalje, pa onda eh, je važna određena razina fleksibilnosti. Možemo uzeti različite primjere poput direktive o emisijama, industrijskim emisijama. Tisuće su tvrtki koje su u toj situaciji i uspostavljaju evropske, standarde. Međutim, Evropske bi e, vlasti e, trebale zapravo e, to riješiti kroz neko zajedničko djelovanje, a industrija je dala doprinos svim ovim nastojanjima te želi i dalje poboljšavati stanje okoliša na e, razini države. Međutim, europski pristup e, donosi puno koristi e, i bez tih koristi ne bi bio opstao. Hvala vam lijepa. I konačno posljednji govornik iz Europske komisije mogu se upitati kakav je, koja je korist e, od toga. S nama je gospodin Marcelo Hag. Imate jednu, ne, deset minuta. Uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Naša poanta je da europske politike za okoliš i zdravlje koriste svim državljanima Europe, uključujući i službenike glavnog tajništva i komisije. Govornici prije mene već su spomenuli i dali broj, određeni broj primjera koji pokazuju kako obvezujuća, kako je suradnja između država članica dala ogromne koristi. Problemi zaštite okoliša, javnog zdravlja su kompleksni i zbog toga treba nam pristup najboljim informacijama i stručnjacima. Europske agencije koje su danas prisutne e, jasno e, znače da je Europska unija e, autoritet koji štiti svoje građane. Samo zajedničkim radom u Europskoj uniji smo to omogućili često nam, su nam, je potrebno globalno djelovanje, pojedine države članice ne bi bile dovoljno snažne u današnjem svijetu da proguraju ovaj plan na međunarodnoj razini. U mnogo slučaja pokazali smo kako je Europska unija učinkovita u predvođenju inicijativa na globalnoj razini i postizanju e, poboljšanja u javnom zdravlju. Kada Europska unija govori, delegati iz drugih ekonomija pažljivo slušaju. Govoreći jednim glasom mogli smo uspostaviti učinkovite koalicije sa svojim saveznicima i time se postigao i Pariški sporazum 2015. Europska unija može zahtijevati ambiciozne međunarodne ciljeve, također možemo pratiti mjere koje osiguravaju ispunjavanje e, konkretnih rezultata. Trenutno radimo e, na sustavu ETS-a, e, sustavu LULUCEF. Sve mjere jasno pokazuju kako zajednički napori mogu pokretati tranziciju na ekonomiju niskih emisija ugljika kako bismo se borili protiv klimatskih promjena govori se da je onečišćenje prekogranično pitanje da se mora riješiti e, prekograničnim e, rješenjima i suradnjom. Regulative na europskoj razini, a ne na nacionalnoj, imaju mnogo smisla, osim koristi za okoliš, intervencije na razini Europske unije koriste i unutarnjem tržištu, i da e, omogućuju jednake uvjete za sve tvrtke, omogućuju ekonomiju razmjera. Mnogi dionici e, žele e, mnoge mjere koje smanjuju prepreke u unutarnjoj trgovini također imaju i pozitivan učinak na javno zdravlje i klimatske promjene. Naši ciljevi su bili harmoniziranje unutarnjeg tržišta nedavnim javnim konzultacijama e, kao evaluacija riča. Svi dionici, industrija, nevladine organizacije i udruženja potrošača složili su se e, da rič ima e, jednu dodatnu vrijednost i da harmoniziran pristup na razini Europske unije ima velike koristi. E, sustav sigurnosti hrane e, nameće jedne rigorozne standarde sigurnosti i osigurava predvidljiv zakonodavni okvir kako bi tvrtke e, i djelatnosti u Europskoj uniji napredovale. Europska agencija za lijekove ima ključnu ulogu u osiguranju dostupnosti sigurnih lijekova za ljude i životinje. Upravljanje krizama je još jedan dio toga. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti je ključan za podršku i ispunjenje ovih ciljeva vezano uz ljudsko zdravlje. Naši mehanizmi štite Europsku uniju od velikih e, kriza, štite unutarnje tržište, štite od rizika za ljudsko zdravlje identificiraju nesigurne proizvode te omogućava vanjsku i unutarnju trgovinu životinskim i biljnim proizvodima. Europska unija daje harmoniziran pravni okvir za stavljanje na tržište medicinskih uređaja kako bi europski pacijenti imali pristup sigurnim i učinkovitim tretmanima i liječenju. Ključni faktori su razmjena informacija kako bi se smanjio rizik za javno zdravlje. Skandali vezani uz, uz umjetne kukove i implantate grudi su utrli put novim propisima za medicinske uređaje i in vitro medicinske uređaje koji su usvojeni prije par dana. Europski regulatorni okvir služi kao referentna vrijednost e, za mnoge druge e, i mnoge druge države. Ove jurisdikcije uključuju ne samo države s kojima Europska unija ima međusobne sporazume, već i druge države s kojima nema sporazume, ali koristi Europske unije su mnogo šire nego samo unutarnje tržište. Na primjer, Natura 2000 to je jedna mreža 26 tisuća zaštićenih prirodnih područja koja pokriva gotovo 20% kopnene mase Europske unije gdje održive aktivnosti mogu e, koegzistirati sa rijetkim životinskim i biljnim e, vrstama. Provjera primjerenosti uredbi e, otkrila je da su koristi od toga procijenjena 200 do 300 milijardi godišnje i mnogo su veće nego troškovi. Ali moramo učiniti još više. Akcijski plan koji, je prezentirala, koji će prezentirati komisija uključit će javna nadležna tijela i dionike na svim razinama kako bismo u potpunosti iskoristili program Natura 2000. E, iako onečišćenje zraka još uvijek je velik izazov u gradovima u Europi, E, mi potičemo regionalne i lokalne vlasti da djeluju po tom pitanju. Izvješće iz 2015. pokazalo je da danas europljani imaju čišći zrak i vodu, e, manje se otpada, baca, više se reciklira nakon četiri desetljeća donošenja zakonodavnog okvira o okolišu. Imamo činjenice koje sve to potvrđuju i na kraju Evropska unija je na odličnoj poziciji e, e, za poboljšanja u javnom zdravlju. Na primjer, politike vezane za duhan je dovelo na, do mjera kontrole duhana u cijelom svijetu. E, Europska unija također se bori protiv antimikrobne otpornosti na polju ljudi i uzgoja životinja osnivanje europske referentne mreže za e, rijetke bolesti omogućit će pacijentima da dobiju bolje i brže dijagnoze i liječenje i da se iskoristi postojeća tehnologija što je bolje moguće. Za kraj imamo mnogo konkretnih slučajeva koji pokazuju koristi Europske unije za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Pozdravili bismo kada bi ove poruke e, bile poslane u javnim debatama na nacionalnoj i lokalnoj razini. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da moramo ove dobre poruke na neki način e, proslijediti od vas europskim građanima. Sada je vrijeme za pitanja i odgovore. Prvi na moj popisu je koordinator EPP-a Petr, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče i hvala kolegama koji su još prisutni. Mislim da je tema zaslužila ipak veću zastupljenost. No, drago mi je da e, je dvije trećine članova EPP-a još prisutno i zahvaljujem se gospođi Megines koja je imala ideju da se organizira ovo saslušanje. Čuli smo od gospodina Afreja iz Business Europa e, nešto vrlo aktualnog. Dakle, zašto je djelovanje na europskoj razini bolje nego djelovanje na nacionalnoj razini i koja je dodana vrijednost Europske unije. Čini mi se da je previše toga rečeno da mi radimo ispravno, ali moramo više toga učiniti. Naravno, ne možemo uzeti za zlo agencijama da reklamiraju svoj rad, ali zamolio bih gospodina Luka, nadam se da sam dobro izgovorio ime, da ne govorimo ovdje o e, povećanju sredstava. Dakle, ovo saslušanje smo sazvali zato što Velika Britanija napušta Europsku uniju i nadam se da će izbori u Francuskoj da će izbori u Francuskoj iznjedriti Makrona kao pobjednika, a ne Marine Le Pen. Dakle, e, moramo e, dokazati građanima da je bolje rješavati probleme na EU razini. Ja sada ne bih više zamolio predstavnike agencija da govore, jer naravno je u prirodi njihovog posla je da govore o tehničkim sadržajima. Ja bih sada zamolio e, predstavnike e, tri nevladine organizacije, European Health and Public Alliance e, i gospodina Vojka, da još jedan puta kažu ne što oni žele, jer ako više neće postojati Europska unija, onda više nećemo moći o tome govoriti. Dakle, trebaju nam jasni argumenti što je sada na kocki ako Europska unija ne uspije, odnosno ako e, više ne bude Europska unija. Dakle, radi se o europskom djelovanju i kako da pokažemo građanima da je korisnije djelovati na europskoj razini nego na nacionalnoj. Stoga bih zamolio sada ova tri zastupnika E, predstavnika e, nevladenih organizacija da nam pomogu u iznalaženju dobrih argumenata. A sve ostale teme, e, s njima se možete obratiti drugim nadležnim tijelima. Dakle, danas se radi samo o pitanju Europa, odnosno Europska unija, da ili ne. Um, Hvala, Peter. Sada Mirjam Dali. SND koordinatorica, izvolite. Hvala gospodine predsjedajući, hvala svim organizacijama, hvala predstavnicima agencijama koje su došli ovdje, koji su se usredotočili na dodatnu vrijednost Europske unije. Poruka ovog saslušanja mi je vrlo jasna, jednostavna poruka koju moramo prenijeti i našim građanima, u našim izbornim jedinicama, da mi kao Europska unija možemo mnogo više postići zajedno i da će naš glas biti jači. Kad govorimo o dodatnoj vrijednosti Europske unije, moramo biti jasni, to se ne tiče samo jednog saslušanja, već to je jedan konstantan proces to, je, to su sve te stvari zajedno koje mogu zaista dovesti do dodane vrijednosti Europske unije. I ovaj odbor i njegovi članovi moraju promicati ovu činjenicu na svim našim sastancima, jer nemamo samo danas ovaj sastanak, već imamo još i druge sastanke gdje možemo prikazati svojim građanima posao koji ovdje radimo i vrijednost Europske unije kao cjeline ali što se tiče ovoga što, što smo čuli od govornika, slažem se da je Europska unija bila stabilan i snažan glas u globalnim klimatskim pregovorima, spomenula je to komisija i također gospodin Stern. Ja vjerujem da je politička odlučnost dovela do toga da, nas, da se čuje naš glas i također da i ostale nacije slijede naš plan za klimu. Europska unija bila je najvažniji saveznik SAD-a, kao što je rekao gospodin Stern, koji je bio glavni savjetnik i pregovarač e, Obame, ali ja se još uvijek nadam da možemo zajedno raditi na ovom projektu zbog toga što smo imali zajednički e, rad već i prije, dakle ovaj parlament, komisija i vlada SAD-a. Isto vrijedi i za zdravlje, jer zdravlje je sve važnije e, u nacionalnim agendama i moramo biti zaista ujedinjeni kao evropljani kako bi nas se bolje čulo. Jer zdravlje je jedan od najuspješnijih europskih projekata. I to je činjenica. Europska integracija pomogla je podizanju kvalitete zdravstvenih usluga, države članice su pomogle razmjeni najboljih praksi i zbog toga je Europska agencija za zdravlje postala svjetski predvodnik u svom polju. Za kraj, e, Business Europe je dao jednu vrlo pozitivnu, pozitivan komentar, jer mnogi ima misle da biznis i okoliš ne idu zajedno. Međutim, Europska unija e, i suradnja ima smisla i za poslovni svijet, dakle zajednička pravila, dovode do velikog zajedničkog tržišta i to je sve pozitivno i slažem se da ista pravila za sve nije najbolji pristup i za kraj možemo li sve učiniti sami, može li svaka država članica postići sve ovo sama, a ne zajedno po mom mišljenju jednostavno odgovor na to je ne. Neću duljiti. Zahvalila bih svim govornicima na vašim doprinosima, na vašem sudjelovanju i nadam se da ćemo surađivati i dalje tijekom budućih mjeseci i godina. Hvala. Neki bi rekli da poslodavci ne razgovaraju dovoljno sa svojim zaposlenicima. Sada gospođa McGinnis. Hvala predsjedatelju. Kao što je Peter i kolege e, već rekao, ja bih radije da je e, bila puna dvorana, e, kao što zna biti kad bi se govorilo o krizi, o skandalu, o kemikalijama, ali doista sam ohrabrena nekima od vaših primjedbi E, recimo predstavnik organizacije potrošača koji kaže jako mi je drago što sam europski potrošač zbog najboljih propisa o e, sigurnosti hrane, o e, sigurnosti lijekova, ali doista ne postoji svijest o tome da je Europska unija to postigla. Hvala vam što ste to javno izgovorili, ali recite to i češće E, u e, Irskoj smo si naštetili neprestano ukazujući na negativnosti, a nikad se ne zaustavimo da bismo razmotrili što dobro funkcionira, na koji način funkcionira Europa kroz svoje agencije, kroz svoje dionike, kroz e, stvari koje su dobre za građane, naravno i za potrošače. Današnje saslušanje za koje se nadam da je e, imalo i web streaming je doista korisno u tom smislu budući da postoji potreba za e, takvim glasovima. Zahvaljujem Lisi koja e, je također govorila o tome te o potrebi da trebamo nastaviti raditi. Kada imam riječ, moram reći da smo svjesni puno od ovih stvari, ali možemo još bolje e, i više, možemo postići bolje rezultate za naše potrošače. Što se Brexita tiče, naravno treba e, poslušati i one koji kažu da će na gubitku biti i Europa i Ujedinjena kraljevina ako se ista u potpunosti povuče e, iz Europske unije, ali e, vjerujem da je e, ključ u onom visokom računu koji će se morati platiti jer vjerujem da će, da će Ujedinjena kraljevina htjeti ostati u e, sustavu trgovanja s Europskom unijom. Imamo li mi kakvih razmišljanja naših stručnjaka upravo o toj temi? Mislim da je ta tema ključna za sve nas. Nakon prvog kruga rasprave stručnjaci će se oglasiti. Karin Katenbach, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo želim se zahvaliti gospođi McGuinness na ovoj inicijativi jer radi se o vrlo važnom pitanju. Većina našeg političkog djelovanja u javnosti se percipira kao eh, borba oko pozicija i moći ali to da smo puno toga postigli, da smo puno toga promijenili se ne percipira toliko. Europska komisija e, je također rekla da je potrebno poraditi na komunikacijskoj strategiji. Mislim da je to zadatak kojem se trebamo više posvetiti u budućnosti. Dakle, da u najrazličitijim područjima ostvarene rezultate i komuniciramo prema van, da ih komuniciramo javnosti, da komuniciramo sa svojim biračima i da e, se ne govori samo o onome što je sporno, što nije uspjelo, a ono što se događa u samoj politici, a tu se radi o javnom zdravlju, o okolišu, o sektoru kemikalija. Sve to se ne percipira u javnosti. I trebamo svakako poraditi na komunikaciji jer mislim da svakako e, doprinosimo dodanoj vrijednosti EU. Peter, e, ja se svakako slažem s onim što si ti rekao. Dakle, opravdan je zahtjev za dodjelom e, više sredstava. Dakle, ako želimo unaprijediti svoje politike i ako želimo da naše agencije, da se one bave najrazličitijim zadacima, onda također moramo osigurati odgovarajuća financijska sredstva, jer inače ove agencije neće moći obavljati svoje zadatke i tada će to dovesti do frustracija. Ja sada govorim kao izvjestiteljica vezano uz službene kontrole. Dakle, ako delegiramo jako puno zadataka, ako očekujemo da primjerice EFSA ili zajednički istraživački centar i tako dalje obavlja zadatke, onda oni moraju imati i odgovarajuće resurse na raspolaganju, jer inače oni te zadatke neće moći i ta očekivanja neće moći ispuniti i to će nam se svakako u budućnosti obiti o glavu. Dakle, ako oni nemaju e, dovoljno stručnjaka na raspolaganju i sredstava, onda to nikako neće biti dobro. Stoga mislim da u ovakvoj raspravi također e, treba zahtijevati više sredstava. Mislim da je ovo pravo mjesto za to. Ja bih voljela ako bi ovakve rasprave prije izbora 2019 bile češće održavane jer na taj način povećavamo e, mogućnost, odnosno izgleda da nas se čuje u javnosti. Dakle, ja deset puta nešto moram ponoviti pred medijima kako bi, mi se, kako bi me se čulo u javnosti. Dakle, moramo naglašavati pozitivnu dodanu vrijednost i to svakako treba iskomunicirati. Hvala. Gospodin Enghout. Hvala vam lijepa, hvala i svima koji su dali e, doprinos ovoj raspravi o dodanoj vrijednosti koju pruža Europska unija i moji kolege e, su e, malo sad ipak govorili s jednim e, tonom, e, u jednom tonu koji e, označava malo urgentnosti. Mislim da je također vrlo važno braniti ono što je Europska unija ponudila, ali moramo razmotriti i kakvi su to trendovi koji prevladavaju u našim društvima E, u kojima rast, e, pada podrška Europskoj uniji. Što bismo mi trebali poduzeti da zaustavimo taj pad podrške Europskoj uniji, a budimo e, otvoreni Europsku uniju ne vidi se kao entitet koji je na usluzi svim građanima. Zapravo ljudi koji su slabijeg obrazovanja a vidjet ćete podijeljene glasane u Austriji, u Ujedinjenoj kraljevini, Francuskoj, e, Nizozemskoj i tako dalje. E, pogotovo oni koji su slabijeg obrazovanja okreću leđa institucijama poput Evropske unije, smatraju da one ne rade za njih. E, to je naravno globalni trend i također postoje pitanja E, koja e, su svojstvena samim institucijama koja potiču na ovo. I upravo zato je bilo važno čuti Business Europe. Zanima me postoji li u Business Europe e, razmišljanje izvan okvira. Dakle, sve ono što su tabu teme u Briselu poput mijenjanja ugovora i tako dalje. Može li se o tome drugdje razmišljati budući da e, poslovni subjekti profitiraju i svjesni su toga. Postoji unutarnje tržište, e, sve to je dovelo do ovakve situacije. S druge strane imamo konkurenciju unutar E, za poreze jer e, zapravo e, natjecanje u porezima znači će da, je, da su plaće niže, da se reše socijalna sigurnost i tko gubi, gube oni koji uvijek gube i koji i već imaju i onako osjećaj da gube radi globalizacije. Upravo zato trebamo promijeniti strukturu Europske unije da bismo e, bili uspješni i nadam se da Business Europe e, ne brani samo ovu Europsku uniju, već e, je jednim okom u budućnosti i razmišlja što bi se moglo učiniti bolje. Moram postaviti pitanje, moram pitati to da Sterna i zahvaliti mu što je došao. Nekoliko puta smo se susreli, svaki put je bilo jako korisno. Zanima mi nešto što je unutarnje pitanje za Sjedinjene države, a vjerujem da bismo rado čuli i e, vaše mišljenje. Kako će se promijeniti politike e, u Sjedinjenim državama e, within the United States. I think that's important for us also to have an insight in that. Last question. This is about 2018 and you mentioned it. A, uh, dakle, kako će utjecati uh, zakon o opozivu i na uh, pregovore o klimi. Znamo da se Sjedinjene države neće uskladiti do 2018. ali vjerujem da neće postojati suglasnost ni slučajno od dva ili dva i po stupnja ako nismo mogli postići suglasnost na jednom ili jednom i po stupnju. Dakle, gdje bi tu Europska unija e, mogla odigrati e, svoju ulogu? Htio bi da mi Todd Cern na to odgovori. Gospođa Ajzon će sad e, govoriti. Nakon toga zatvaramo popis e, prijavljenih. Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala svim predstavnicima agencija koji su bili e, s nama danas i e, vjerujem da je vrlo zanimljiva bila ova rasprava budući da nam agencije doista pružaju dodanu vrijednost kao i svim našim e, građanima koji vrlo često nisu svjesni koja je to vrijednost i u tom smislu treba dati više publiciteta i tome što je dobro u tome što one čine za Europsku uniju. Imam izravno pitanje za Europsku agenciju za okoliš, budući da je e, da je preporuka za 20 e, miligrama kadmija po kilogramu. E, znanstveni odbor za toksičnost i toksine u ambijentu e, također e, propisuje granične vrijednosti. U 2015. odbor je e, stavio 80 mg po kilogramu za kadmi, a komisija je kao referenciju uzela zakone država poput Austrije, Finske i Švedske gdje Postoje zone s vrlo niskim udjelom kadmija. Međutim, e, ako imamo vrlo snažnu poljoprivredu e, i imamo e, fosfora u tlu, odnosno stijenama, onda je to problematično i u drugim regijama ni mi nemamo takve probleme. Dakle, Jela, bi čuti više o ovom, ovoj preporuci, a što se tiče eh, nedostatka resursa, moram reći da nas čeka jako puno posla, eh, budući da ima agencija eh, koje doista dobro razumiju o čemu se radi i radi se o međuovisnosti. Netko je postavio pitanje treba li e, zaračunavati neke e, tarife ili ne. Neke agencije to čine, druge ne. E, dosta je bilo pitanja za Biznis Europa, možemo e, s njima započeti. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Ne znam je li toliko baš pitanja upućeno Business Europu, ali više je komentara bilo na Business Europe. Ja bih eh, želio eh, izdvojiti tri stvari. Ono što proizlazi iz komentara je potreba za boljim komuniciranjem eh, dodane vrijednosti Europske unije E, za sve dionike u postupku i također sa sobom nosim i e, prijedlog e, a druga reakcija moja na vaše komentare odnosi se na ono što je gospođa McGinnis rekla o ETS-u i Brexitu. Ne mogu dati potpun odgovor, ali ključno je da se osigura da što god se dogodi u srednjeročno ili kratkoročno da ne bi trebalo imati učinka na ETS. Dakle, da se na to pazi. E, i sigurno da nam je važan rezultat i e, utjecaj, e, odnosno učinak na ETS bi trebao biti relativno slab. I konačno, pitanje gospodina Ekauca. Nastojim razmišljati izvan okvira, dozvolit ćete da nije uvijek jasno ovdje E, iz perspektive Brisela ja neću govoriti o porezima ili nekim stvarima za koje sam i osobno zadužen, ali moram reći, a nadam se e, da to i proizlazi iz mojih komentara o zaštiti okoliša. Dakle, ne radi se samo o tome da branimo sadašnje stanje u Europi, nego smo svjesni da ćemo e, trebati ažurirati stvari e, u sferi zaštite okoliša. Mi ćemo sigurno se uključiti u raspravu o budućnosti Europe koja je višedimenzionalna, ima aspekt e, zaštite okoliša, klime i energetike. Hvala. Hvala. E, neka pitanja su postavljena gospođi Bel. I ja ću ponijeti ovaj posao doma. Mi smo dio rješenja što se tiče bolje narative u Europi i radimo na tome. E, gospodin Lize, njegovo pitanje, mislim da Europska unija je jedinstveno tržište. Ako ponovno nacionaliziramo tržište, ako nemamo više Europsku uniju, idemo u potpuno suprotnom smjeru od onoga u kojem se sada tržište razvija. Dakle, imamo globalno tržište i digitalno tržište. Ako e, ovlasti nadzora i regulacije tržišta date e, nacionalnim razinama, to je jedna spirala okrenuta prema dolje, imat ćemo negativnu konkurenciju, imat ćemo manje učinkovitu suradnju nacionalnih tijela, imat ćemo lošije uvjete za potrošače i tržište od manje povjerenja jer više nemamo jednake uvjete za sve i mislim da bi to bio e, scenarij koji treba pod svaku cijenu spriječiti jer nam je Europa donijela ovu razinu sigurnosti i povjerenja u tržište koju sada imamo. Naravno uvijek želimo više jer nismo još na kraju priče, međutim ne smijemo dekonstruirati ono što smo desetljećima gradili. Što se tiče Brexita, zajedno sa eh, članovima iz Ujedinjene kraljevine organiziramo jednu eh, konferenciju i ono što imamo za sada je to da potrošači iz Ujedinjene kraljevine eh, su u opasnosti da ih okvir, pravni okvir Europske unije već više ne, neće obuhvaćati. I u mnogim područjima činjenica e, što odlaze iz Europske unije izgubit će taj zaštitni sustav zbog toga što više neće biti građani Europske unije. Dakle, oni su tu na gubitku. Hvala. Mislim da je bilo jedno pitanje za našeg e, gosta iz SAD-a, gospodin Todd Stern, možda nam možete odgovoriti. Hvala. Pokušat ću dati neke odgovore. Prvo pitanje vezalo se za e, plan, plan za čistu energiju. Ukidanje tog plana bi bilo simbolično, da li bi bilo simbolično ili bi imalo konkretan učinak. Mislim da bi imalo konkretan učinak 32% smanjenja emisija do 2030. je planirano. E, već je plan dobro uznapredovao, temeljeno na procjenama na terenu. I mislim da taj plan za čistu energiju e, je dizajniran tako da potiče aktivnosti vezano za obnovljive izvore energije, učinkovitost i mislim da će toga vjerojatno biti e, manje u budućnosti i mislim da će to imati konkretan učinak. Fokus e, Trumpove administracije u SAD-u je e, također i namjera da neke ambicije koje su ugrađene u standarde vozila namjeravaju vratiti unatrag dakle sa 27 milja po galonu na 54 milja e, po galonu imali smo taj plan, a oni će to vratiti unatrag. Dakle, oni mijenjaju snažne propise koje je ustanovio predsjednik Obama u vezi, na primjer, s metanom. Dakle, to je jedan pokušaj da se stvari vrate unatrag, a dio svega toga je ovaj plan za čistu energiju. Sve u svemu, mislim da će e, postojati jedan konkretan negativan učinak e, Trumpovih politika, iako se neće sve potpuno vratiti na početak. Što se tiče toga kako zadržati ambicije za 2018. i dalje, tu bih rekao nekoliko, nekoliko stvari. Prva je, mislim da je važno u kontekstu usredotočavanja na razvoj e, ovog sustava iz Pariza da ne smetnemo suma vrlo važne elemente koji će se razvijati vezano uz pravila, donošenje pravila i sustava koje su važne za provedbu parišnog e, sporazuma. To ima veze sa raznim e, smjernicama o kojima će se pregovarati e, i koje će se finalizirati 2018. Najvažnija od njih je transparentnost, također i neka financijska pitanja i računovodstvena te stvari su važne, ako ih se napravi na krivi način, e, to će narušiti cjelokupnu ravnotežu sustava, imat će značajan negativan učinak. Što se tiče pitanja ambicije i ciljeva koje imamo, tu ćemo imati jedan inicijalni pregled e, stanja stvari 2018. i zatim 2020 e, će se obaviti revizija pojedinih ciljeva. Mislim da će negativan utjecaj biti neizvježan. Za sada SAD ne sudjeluje ozbiljno u pregovorima i to će imati negativan učinak. Mislim da ono što će se dogoditi u SAD-u, već postoje neke aktivnosti na e, državnom, državnoj razini. I mislim da se ovo neće moći usporediti sa razdobljem 2001. E, do 2008. vezano uz klimatske promjene jer mnoga civilna društva postoje koja žele nastaviti aktivnosti, mislim da će se to nastaviti na tom polju. E, tu su naravno i inovacije vezane za čistu energiju, rad na tome će se nastaviti, međutim SAD kao jedna predvodnica na međunarodnom polju mislim da to više neće biti na isti način kao do sada. I time još važniji doprinos Evropske unije. Još nešto što treba zapamtiti je da Trumpova administracija još nije odlučila hoće li ostati e, članica Pariškog sporazuma ili ne. O tome se sada odvija rasprava. Prosli tjedan je trebala biti jedan sastanak na visokoj razini o tome, ali je odgođen. Ja sam optimističan, ali oprezno Dakle, vrlo oprezno sam optimističan i mislim da možda na kraju administracija ostane u pariškom sporazumu, možda će predložiti neke promjene, ali nadam se da neće napustiti sporazum. mislim da ogroman dio poslovne zajednice, velike tvrtke su za to da se ostane pri Pariškom sporazumu. Loše strane napuštanja Pariškog sporazuma su toliko velike, ne samo u vezi s klimatskim provjenama, već i u vezi štete koju bi SAD pretrpio da napusti sporazum. Mislim da će ipak ostati e, članica sporazuma, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Hvala. Zahvalio bih našim prevoditeljima, obavješten da sam da oni moraju otići tijekom sljedeće dvije minute. Mislim da možemo nastaviti idućih pet ili deset minuta na engleskom jeziku. E, Peter i Nina, vidio sam vas, e, daću vam riječ, ali prvo želim odgovore naših kolega. E, želio bih zamoliti predstavnike agencija da e, odgovore na pitanje Karen, ne znam koga odabrati. E, Gert, mislite li, možete li vi odgovoriti na pitanja? Hvala gospodine predsjedatelju. Jedan element koji iz ovoga proizlazi je nedostatak komunikacije i znanja, svijesti o radu koji mi obavljamo. Dakle, građanima naš doprinos nije dovoljno poznat. I mi se zaista, mi zaista ulažemo ogroman trud s naše strane da povećamo komunikaciju što je to više moguće i mislim da je važan element taj eh, da ne prestanemo s našim trudom da se ove naše poruke javno obznane. Tisak eh, nije toliko zainteresiran za pozitivne vijesti. Imamo mnoge eh, suradnje sa specijaliziranim tiskom. Dakle, oni su zainteresirani i neki potrošači su zaista i motivirani da saznaju više o učinku naših politika. Dakle, na društvenim medijima postoje značajne aktivnosti i mi smo prisutni na društvenim medijima. Mislim da treba e, više doći ovog e, medijskog utjecaja iz Brisela i od komisije, jer mislim da oni imaju e, bolji utjecaj na općenito medije. Također ste komentirali to da su ova smanjivanja proračuna utjecala na nas i da će Brexit još više utjecati na nas, dakle ta mogućnost e, prikupljanja sredstava koja će biti ograničena i e, rado bih e, da agencije imaju veću slobodu osnivanja usluga e, koje bi mogle naplaćivati i od koje bi imale koristi države članice, onda bi bile neovisnije od e, ovih e, smanjivanja proračuna, kako bismo bolje mogli raditi svoj posao. Mislim da bi to bilo jako dobrodošlo i nadam se da u kontekstu sljedećeg VFO-a komisija će biti otvorena e, za taj prijedlog. Možda bi tu bile potrebne neke uredbe koje se odnose na agencije, ali to bi bilo od koristi i za građane i za e, tvrtke. Hvala. Hvala. konačno, zadnje pitanje bilo je o kadmiju EB e je e, upitan o tome, molim vas za reakciju. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo pitanje upućeno svima e, nama, a odnosi se na dodanu vrijednost. Dakle, ja predstavljam organizacije za zaštitu okoliša. Mi smo jako svjesni situacije s kadmijem, ali e, ta e, svijest počela je e, s, upravo i njeno ishodište Europski parlament kad je Junkerova komisija odlučila reagirati na rezultat referenduma činilo nam se da ćemo nešto izbaciti što e, ljude nervira, odnosno ne bismo li ih ponukali da više vole Europsku uniju. E, uvjeravali smo Europsku komisiju da ovo nije dobra zamisao, pogotovo radi ljudi koji se osjećaju otuđenima e, od takve politike. Ja sam svojih deset minuta uglavnom utrošio E, da bi govorio e, o tome kako je politika zaštite okoliša Europske unije poboljšala živote ljudi i e, doista nas uputila na put rješavanja nekih od najvećih problema. Mislim da smo izloženi određenim nepravdama, ali svakako bismo željeli e, biti što je moguće ozbiljniji e, u rješavanju ovih svih e, problema na profesionalni način s više dokaza i tako dalje i to nam sve zajedno daje e, veću globalnu snagu i u pregovorima na globalnoj razini. I e, mislim da ono što je rekao gospodin e, McGinnis ima veze i sa situacijom potrošača, ali svi bi trebali činiti isto u vezi brojnih e, odluka koje je potrebno donijeti i kušnji e, koje e, pred nama stoje prije donošenja odluka i također ne treba se bojati pretjeranog administriranja, gubljenja radnih mjesta i tako dalje. I uvijek je se pokazalo na kraju da situacija nije tako kritična kako mi ju se želi prikazati. Ali naravno ključno je pitanje što sljedeće e, i hoće li Europska unija i dalje se baviti zaštitom okoliša. Junkerova komisija svjesno je rekla e, mogli bismo to prebaciti natrag državama članicama na nacionalnu razinu. E, a e, zapravo onda je rimska e, konferencija odlučila da neće biti tako. Dakle, pitanje je hoćemo li nastaviti i na koji način je doista relevantno pitanje i mislim da nam je potrebna podrška ovog odbora upravo da bi se nastavilo raditi na tom tragu. E, još uvijek imamo e, otvoreno pitanje o kadmiju. Ja možda jesam malo težak e, predsjedatelj, evo, gotovo, prevoditelji se opraštaju. Hvala, doviđenja. You didn't hear Mrs. Ayuso. Ah, it's pity. Very well. Then, uh, uh, <laughs> Nina, you wanted to, to, to